Dame i gospodo, dragi prijatelji, potpredsjednik Dakakis i e, ja počet ćemo sa sljedećim radnim dijelom našega sastanka ovdje u Europskom parlamentu. Još jednom ću objasniti kako ćemo funkcionirati. Svi panelisti održat će izlaganje od dvije minute. Na početku ćemo imati izlaganje Oli Arena. Evo još jednom dobrodošli u Europski parlament. Hvala vam što ste prihvatili naš poziv. Nakon Oli Arena kreću dakle izlaganja od dvije minute, nekih četiri ili pet govornika iz nacionalnih parlamenta, e, nakon čega slijedi jedan zastupnik Europskog parlamenta, a e, kolega i ja ćemo supredsjedati i moderirati ovim sastankom. E, predlažem da krenemo i naš prvi izlagač je potpredsjednik Europske komisije e, zadužen za ekonomska i monetarna pitanja. On je zapravo ministar financija Europske unije. Gospodine povjereniče, izvolite. Gospodine potpredsjedniče, izvolite. Hvala. Hvala Otmar, uvaženi kolege, uvaženi zastupnici nacionalnih parlamenta, zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo. Na samome početku dozvolite da vam e, zahvalim što ste me pozvali da sudjelujem na ovom interparlamentarnom tjednu i da izlažem na interparlamentarnoj konferenciji o ekonomskom upravljanju u Europskoj uniji u obliku u kojem to definira e, fiskalni pakt. Ova konferencija je prema mojem mišljenju e, važan doprinos ekonomskom upravljanju. Ovaj sastanak izvrsna je prilika za nas da razmijenimo mišljenja o ekonomskoj i fiskalnoj politici u Europskoj uniji, te da osnažimo legitimitet zakonodavstva na europskoj razini. Na samome početku reći ću nekoliko riječi o fiskalnoj politici. prema formalnom planom i programu, to je glavna tema današnjeg e, radnog dijela naše rasprave, a nakon toga ću iznijeti nekoliko napomena vezano uz opću ekonomsku situaciju i napredak koji je ostvaren u zemljama članicama eurozone. Na samom početku dakle nekoliko riječi o fiskalnim pitanjima. Uzroci krize skrivaju se i u fiskalnom, fiskalnoj i u makroekonomskoj neravnoteži do koje je došlo tijekom prvih deset godina ovoga tisućeća. Fiskalne posljedice krize trebalo je riješiti i to vrlo izravno i e, brzo kako bi se izbjegli katastrofalni scenariji kako bi se vratilo povjerenje. Nakon fiskalnog poticaja kojim je koordinirala Europska komisija, to je takozvani Europski plan za oporavak iz 2008. godine koji je pokrivao i 2009. godinu, Europska unija morala je poduzeti ambiciozne korake kako bi osigurala održivost i e, zdravlje, dobro stanje javnih financija. Zajednička strategija temelji se na tri glavna načela. Prvo načelo je diferencijacija. Što to znači? To znači da se fiskalni izazovi razlikuju od zemlje do zemlje u Europskoj uniji, pa je zbog toga i dinamika konsolidacije drugačija. Zemlje koje su imale više fiskalnog manevarskog prostora E, nisu imale e, takvu potrebu za prioritetnim, prioritetnom raspodjelom sredstava kao što je to slučaj sa e, onim zemljama koje su imale manje prostora za fiskalno djelovanje. U procesu konsolidacije trebalo je naravno uzimati u obzir i učinak mjera koje su se koristile za poticanje rasta. Moramo paziti da se naravno primjenjuju one mjere koje imaju manje štetan učinak na gospodarski rast. Jasno mi je da opseg i veličina izazova u svim zemljama nije jednaka. Međutim, također sam uvjeren da bi nedostatak konsolidacije u bilo kojem slučaju doveo do još gorih eh, rezultata, posebice da su financijska tržišta zatvorila vrata eh, svim državama članicama kao što se dogodilo s nekima od naših članica. Treća stvar koju želim napomenuti jest da e, trud oko fiskalne konsolidacije zapravo moraju pratiti strukturne reforme, čiji je glavni cilj e, poboljšati potencijal i perspektivu za rast u srednjem roku, te e, omogućiti da konsolidacija dovede do dugoročnih rezultata. Danas iako bismo svakako trebali izbjegavati e, bilo kakvo uljuljkivanje u sadašnju situaciju, svejedno možemo priznati da je kumulativna fiskalna slika Europske unije e, održiva, da malo pomalo postaje održivom. Značajan je trud zaista uložen u fiskalnu konsolidaciju proteklih nekoliko godina i on sada donosi rezultate. E, dvije napomene vezano uz e, taj oporavak. Nominalni deficit Europske unije u 2014. godini trebao bi pasti ispod 3% e, BDP-a Zapravo prvi puta od 2009. godine trebali bismo imati takvu situaciju. I to nije samo prognoza, naime to je zaključak koji se temelji na nacrtima proračunskih planova koje ste vi odobrili. Drugim riječima, države članice pripremile su nacrte proračuna koji se zapravo temelje na vrlo konkretnim političkim odlukama koje su donijele nacionalne vlade i nacionalni parlamenti. E, druga napomena koju želim iznijeti je sljedeća. Razina javnog duga trebala bi se stabilizirati ove godine i to na nekih 19% e, BDP-a što je značajan pad u odnosu na početak krize. Kad je kriza počela imali smo razinu od nekih 60% za vrijeme najveće krize se sa 60% um, povisio na 90%. Međutim, javni dug se sada stabilizira i to je dobra vijest, uh, posebice kad govorimo o državim javnim financijama. Zahvaljujući ovim rezultatima, uspjeli smo smanjiti fiskalne rizike i dinamika konsolidacije uh, polako se usporava. Možemo si dozvoliti da je malo usporimo. To je među ostalim vidljivo i u odlukama koje su donesene u proljeće i ljeto prošle godine, kada je vijeće, temeljem preporuka Europske komisije, produžilo neke od rokova za ispravak prekomjernog deficita, imajući u vidu nastojanja država članica i nepovoljne ekonomske prilike u nekima od država članica. To je primjerice bio slučaj sa Španjolskom, Portugalom ili na primjer vezano strukturne reforme u Francuskoj, Nizozemskoj i nekim drugim državama članicama. No, ovaj opći dojam E, i dalje nije u potpunosti ujednačen, imamo velike razlike između država članica, još uvijek postoje zemlje gdje fiskalni disbalans traži e, da se zauzmu čvršća stajališta i čvršći pristup. Što se pak tiče opće ekonomske situacije u Europi, dozvolite da iznesem nekoliko elemenata koji će biti dobra podloga za raspravu. Za početak želim reći nekoliko riječi o Grčkoj, budući da smo sada pod grčkim predsjedništvom, imamo i grčkog supredsjedatelja na ovom radnom dijelu sastanka. A Europska komisija posjetila je grčku vladu prije svega dva tjedna. E, sastanak je održan u Ateni na samome početku grčkog predsjedanja Vijećem Europske unije. u to vrijeme pristizale su ohrabrujuće gospodarske vijesti koje su se poklopile sa prekrasnim plavim vedrim nebom nad Atenom. Saznali smo da je u eurozoni došlo do povećanja ekonomskih e, pokazatelja prvi puta od e, srpnja 2011. godine. To povećanje također je dobar znak za ranjive e, zemlje e, budući da jača povjerenje potrošača. To je nešto što je dosljedno sa konkretnim brojkama koji nam dolaze iz sektora maloprodaje i proizvodnog sektora, a vidimo da se situacija na tržištu rada sada stabilizirala. E, najnoviji anketni pokazatelji pokazuju da dolazi do blage ekonomske ekspanzije u četvrtom tromjesečju prošle godine diljem Europe. Dobro je reći da dobre vijesti dolaze ne samo iz Njemačke gdje dobre vijesti nisu nove vijesti već i iz zemalja koje su jedno vrijeme bile ili još uvijek jesu predmetom programa ekonomske prilagodbe. To posebice vrijedi za Španjolsku koja će za 35 sati, ne, 32 sata izaći iz programa financijske pomoći, budući da mislim da razdoblje ističe u noći sa 22. na 23. prvi. Tamo su provedene značajne ekonomske reforme koje među ostalim e, stvaraju povoljnu situaciju za održivi rast i otvaranje radnih mjesta. Ekonomski duh u zemlji vratio se prvi puta na stabilnu razinu od 2007. godine od rujna. Što se pak tiče, Irska se prije dva tjedna vratila prvi puta nakon što je izašla iz programa u prosincu na financijska tržišta e, gdje je zapravo e, uspjela plasirati svoje obveznice uz relativno niske kamatne stope. E, kamatna stopa je jedno vrijeme bila čak 14%, konkretno 2012. godine, tako da je to vrlo dobar napredak. Dakle, znaci napretka jasno su vidljivi, međutim još uvijek postoje slabe karike. Primjerice, u bankovnom sektoru, kao što pokazuju podaci o kreditnom plasmanu, još uvijek imamo potrebu za reformama. Izuzetno je važno da financijski sustav alocira sredstva u najproduktivnije svrhe. Vrlo je jasno da mnoge države članice, da mnogi evropski građani i dalje prolaze kroz teško razdoblje budući da je nezaposlenost i dalje na neprihvatljivo visokoj razini. Trajni i dosljedni napori da se postigne održivi rast i da se otvore radna mjesta prate strukturne reforme i nastojanje da se potakne i privatno i e, javno investiranje. Izravne strukturne reforme moraju ići ruku pod ruku s oporavskom javnih financija. Ako to uspijemo ostvariti, dobit ćemo dobre rezultate. Latvija je u vrlo kratkom razdoblju pokazala da je to moguće. Prije nekih desetak dana bio sam u Rigi kako bih e, poželio dobrodošlicu 18. članici Eurozone. Prije dvije godine Latvija je je izašla iz vrlo duboke recesije e, uz pomoć e, programa Međunarodnog monetarnog e, fonda, danas je prva po rastu u Europskoj uniji. Dakle, pokazalo se da strategija za prevladavanje krize raste, zloguki proruci e, nisu bili u pravu i pokazalo se da je vrlo važno pokazati solidarnost, da je to što više nužno, dakle dajemo solidarnost za e, solidno stanje gospodarstva. Vrlo je važno da države članice dobiju podršku kako bi ispravile e, kumulirane neravnoteže i kako bi se osobile na e, vlastite noge i to na održivi način. Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici. Mi smo sada na vrlo važnom e, raskrižju. Polako se vraća gospodarski rast i vrlo je važno da ostanemo na ovom pravom kursu gospodarske reforme kako bismo osigurali održivi rast, nova radna mjesta i posebice e, dobrobiti i sigurnost za buduće generacije. Povjerenje se vraća, ali to nipošto ne znači da možemo izgubiti ovaj zamah moramo modernizirati naša gospodarstva i društvo i to na način koji omogućuje da se osnažuje naš kapacitet da e, rastemo i da se suočimo sa e, budućim izazovima koji će predstavljati e, ključan test za Europsku uniju. Ja sam siguran da ćemo mi biti u stanju taj test i izdržati i proći. Hvala vam lijepo na pozornosti i izvolite postaviti pitanja kojih imate. Hvala. Hvala lijepa gospodine Poveniče na ovom uvodnom izlaganju. Sada ćemo krenuti u samu raspravu. Kao prvog govornika mogu pozdraviti gospodina Papadimolisa Dimitriosa iz Grčke. On je podpredsjednik odbora za europska pitanja. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Mikrofon govornika je sad tek upaljen. Evo. Govorili ste o naznakama gospodarskog rasta kada pogledate na situaciju u Grčkoj. Ja vam mogu reći da se radi o katastrofi koja je nešto po čime pate milijuni Grka. Grčke vlasti imaju veliku odgovornost što se ovoga tiče, dakle kada govorimo o deficitu, kada govorimo o svim problemima koje imamo u našoj zemlji. Ali vi, vaš memorandum je predvidio da će se smanjiti uh, onih 14%, a sad smo na 25%. Imali smo dug eh, od 125% eh, prije memoranduma, a sada je taj dug na 185%. Imamo humanitarnu krizu, golemu humanitarnu krizu. Poduzeća krvare uopće više nemaju mogućnost pristupiti bankarskoj likvidnosti. Vidimo isto tako da neki kažu da postoji demokratski deficit, da postoji manjak transparentnosti, da postoji manjak e, odgovornosti u radu trojke. Što mislite vi? Je li stvarno sve u redu? Priznali ste da je javni dug e, porastao u svim zemljama e, eurozone, od, sa 60% se popeo na 90%. Što kažete o onom prijedlogu koji, s kojim se traži da se na europska konferencija organizira kako bi našli europske odgovore na takva e, pitanja, a ne samo rješenje za situacije banaka. Niste ni jedan put spomenuli riječ kohezija, a europska politika i Lisabonski ugovor predviđaju kohezijsku politiku, teritorijalnu politiku, socijalnu politiku i regionalnu politiku. Dakle, pitaću vas je li to slučajno što niste spomenuli pojam kohezija i kao drugo koje su to politike koje možemo e, koristiti kako bi smanjili teritorijalne i socijalne razlike u EU kada znamo da je proračun EU manji od 1% BDP-a cijele Europske unije. Dakle, kao zaključak, govorili ste o kasandrima koje su u krivu. Kasandre, one su iz grčke mitologije, dakle, želim vas upitati zašto se eurozona pomoću vaših ljekova mnogo lošije nosi sa krizom nego na primjer Amerika, svi znamo da je kriza upravo i krenula iz Sjednih američkih država. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Naš sljedeći govornik je kolega iz eh, Gornjeg doma Britanskog parlamenta, gospodin Harrison. Gospodine predsjedatelju, ja bih želio zahvaliti povjereniku Renu što se sastao sa mojim odborom za istinsku ekonomsku i monetarnu uniju u listopadu. Bili bio ljubazan pa mi je odgovorio na sljedeća pitanja. Kao prvo, ako je bankovna unija ključno pitanje. Mislite li da jedinstveni mehanizam za rješavanje i sustav osiguranja depozita su manje važni od bankovne unije? E, što se pak tiče jedinstvenog mehanizma za rješavanje, mislite li da je e, dovoljno novca stavljeno na raspolaganje da se uhvatimo u koštac s problemom i mislite li da postoji problem u tome što se mora konzultirati nekih dvjestotinjak organizacija ili ljuti preko vikenda da bi se e, riješilo stanje u banci ili da bi se banku restrukturiralo. Koje su implikacije za deset zemalja koje su izvan eurozone? u ovome trenutku. Neke od njih se žele priključiti eurozoni, neke poput Ujedinjene kraljevine su odlučile to ne učiniti. Što mislite kada će e, kriza biti gotova? Kako ćemo zapravo znati da je svanuo taj dan i da više nismo u krizi te da se možemo vratiti normalnom životu jer smo krizu riješili koja nas, dakle tu krizu koja nas je pogodila tih zadnjih 6-7 godina. Hvala. Gospodin Šut je izvjestitelj nizozemskog parlamenta o europskom semestru. Izvolite. Gospodin Šot. A, oprostite, rekao sam gospodin a radi se o gospođi. Nema veze. E, hvala gospodine predsjedatelju. Ja dakle govorim kao izvjestiteljica u ime Nizozemskog parlamenta. Za početak željela bih zahvaliti Europskom parlamentu što je organizirao ovu interparlamentarnu konferenciju. Drago mi je što imam ovu priliku sastati se e, s kolegama i razmijeniti mišljenje o tome kako se uhvatiti u koštac sa široko rasprostranjenim gospodarskim padom u Europi. Većina ovoga parlamenta zalaže se za koordinaciju ekonomskih i proračunskih politika država članica, što konkretno znači da bi to mogao biti način da e, gospodarstva e, Europske unije e, postanu prosperitetnijima. Politika Europske unije u tom procesu e, ne odnosi se samo na europski semestar to nije jedino što pomaže zajedničkom cilju. Koordinacija se ne odnosi isključivo na zemlje koje su u problemima. Kao izvozna tržišta svih država članica koja su međusobno povezana, svi mi imamo koristi od takve suradnje. Kao prvo, željela bih eh, dati kratki pregled reformi 2013. godine, a nakon toga bih željela reći nešto o prioritetima u 2014. godini. Osam kvartala recesije ostavili su traga na nizozemskoj. Raspoloživi dohodak nije rastao u protekle četiri godine. 2013. godina bila je poznata po povećanom broju nezaposlenih i po visokoj inflaciji. Nizozemska se morala uhvati u koštac sa nestabilnom parlamentarnom većinom slijedom koje je morala zapravo provoditi reforme. 2013. godine društvene obveze su e, preuzete u svrhu provođenja reformi. Dobili smo e, preporuke vezano uz europski semestar. Socijalno e, osiguranje trebalo bi postati manje kruto, a istovremeno trebalo bi se ponuditi više radnih mjesta za osobe s invaliditetom. Što se pak tiče tržišta nekretnina, E, i e, stambenog zbrinjavanja maksimalni broj socijalnih stanova bit će stavljen na raspolaganje što će dovesti do porasta takvih stanovnika. Također doći će do poreznih odbitaka, a porezne marže također će biti smanjene u skladu s potrebama. Također smo proveli reforme vezano uz dugotrajnu zdravstvenu skrbi, i mirovinski sustav. Međutim, neću ulaziti u detalje, već bih za kraj samo željela reći da je Nizozemski parlament preporukama dao zasluženo mjesto u godišnjem proračunu e, i vrlo je važno da se razvijesti na koji način se postupilo po preporukama e, za tu godinu. Mislim da je vrlo važno ostati u kontaktu za vrijeme krize. Ljubazno vas molim da završite. Jeste prekoračili vrijeme. Ja bih zapravo željela postaviti pitanje kako se vi nosite s preporukama vezanima uz europski semestar. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Fahinidis Filipos iz e, Grčke. Želio bih zahvaliti gospodinu Renu na izlaganju. Moje izlaganje tiče se proračunskih prilagodbi um, i uh, situaciju u zemlji u kojoj je trebao biti, u kojoj je biti održan referendum. Zemlje uh, Grčka konkretno izgubila je jednu četvrtinu svojih radnih mjesta. E, ova gospodarska kriza je najgora e, u eri moderne Grčke. E, to je najgora gospodarska kriza kroz koju smo ikada prošli. Naglasak je stavljen na to da se provedu strukturne promjene kako bi Grčka mogla ponovno gospodarski rasti. Znamo da smo neke od tih mjera trebale provesti i prije krize, posebice kada se radi o reformi tržišta rada. Međutim, te reforme same po sebi neće vratiti e, gospodarski rast u kratkom roku već samo u dugom roku pokazatelji nam danas pokazuju da je problem naše zemlje problem potražnje a ne ponude e, proračunska politika u grčkoj trebala bi za cilj imati e, realizaciju primarnoga viška. Potrošnja će također imati negativni e, učinak zbog pada dohotka i zbog pada investicija zato što većina E, poduzeća ne ostvaruje e, niti 60% svojeg potencijala i to u najboljem mogućem slučaju. E, također, pogledamo li e, kakva je situacija sa netom izvozom, e, vidimo da je zapravo došlo do pada, došlo je do pada i na razini uvoza, ali istovremeno nije došlo do zamjene uvoza nacionalnom proizvodnjom. Dakle, otuda zaključak da je problem Grčke e, potražnja, a ne ponuda. So, Gospodine povjereniče, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Hvala vam na vrlo konstruktivnim eh, komentarima i pitanjima vrlo sadržajnim komentarima i pitanjima. E, neka od izlaganja bili su zapravo politički komentari, a ne toliko izravna pitanja. E, ja sam evo zabilježio pitanja koja su postavljena. Prvo pitanje tiče se izlaganja gospodina Papadimulisa vezano uz grčki program. Vrlo ste dosljedni kao i gospodin Cuntis, vaš stranački kolega, jer s njim sam imao prilike razgovarati u slopu odbora za ekonomske poslove i primijeti se određena kritika naspram Europske komisije eurozone i Međunarodnog monetarnog fonda. Imao sam to prilike čuti u proteklih, evo sad već četiri godine redovito. Ehm, odluka koja se odnosi na eurozonu i odluka komisije da podrži Grčku nisu bile lake odluke, međutim mislim da su to ipak bile odgovorne odluke. Zato što e, dozvoliti Grčkoj da ode 2010. E, godine bez bilo kakvog e, gospodarskog spašavanja zapravo bi dovelo do slobodnog pada i gospodarske katastrofe i to bi imalo značajne implikacije e, kroz e, efekt zaraze diljem Europe. Naša dijagnoza je u to vrijeme bila da grčki problemi proizlaze iz e, fiskalne neodgovornosti, statistički netočnih podataka i prevelikog javnog sektora kao i nedostatka konkurentnosti te da e, te manjkavosti treba ispraviti strukturnim reformama i uz pomoć financijskih mjera. Fiskalni ciljevi su nakon poteškoća e, koje, na koje su nailazile različite e, misije nadzora uglavnom postignuti usprkos e, političkog otpora i otpora u društvu. Međutim, e, to je odgodilo e, povrata gospodarskog rasta i gospodarskog oporavka u Grčkoj. Možda bi bilo dobro da se da nekakav pregled situacije u Grčkoj i drugim zastupnicima parlamenta budući da će se prije ili poslije ponovno naći pred donošenjem odluke u Grčkoj i dobro je znati kako stvari stoje. Mogu reći da se postupni povratak rastu očekuje ove godine, budući da se poboljšava gospodarsko okruženje i očekuje se da će se ove godine izvoz oporaviti. E, deficit e, bilance tekućeg računa padao je u protekle tri godine, a omjer duga i BDP-a e, trebao bi početi padati sljedeće godine i pasti s razine od 120% u sljedećih deset godina prekretnice vezane uz odluke o isplaćivanju dodatnih tranši su realizirane i e, posljednja tranša isplaćena je 13.12. promatračka misija koja je započela e, prošle godine u rujnu još uvijek nije i čekaju se zaključci. Ostvaren je napredak, ali još uvijek je preostao niz otvorenih pitanja na kojima se treba dodatno raditi. Ja očekujem da se e, pregovarački timovi vrate e, u Grčku čim nacionalna tijela obave potreban posao koji se tiče fiskalnih i strukturnih reformi. E, možda se pitate hoće li Grčka uspjeti ostvariti primarni fiskalni višak. tijekom sljedeće godine. E, to je jedan od preduvjeta i e, svakako je važno pitanje koje treba riješiti vezano uz pitanje održivosti duga. Više treba učiniti vezano uz upravljanje prihodima i porezni sustav i mislim da je također e, reforma javne uprave od velike važnosti, važno je da se ona nastavi. Što se pak tiče pitanja e, koje je postavio Lord Harrison, e, što se tiče sustava osiguranja depozita, Mislim da ste zapravo iznijeli jednu pretpostavku. E, zapravo ne radi se o pitanju koje je danas možda aktualno, već će biti aktualnije sutra ili čak preksutra, zato što se trenutačno radi prvenstveno na finaliziranju zakonodavnog okvira koji se odnosi na jedinstveni mehanizam za rješavanje, e, kako bismo zapravo imali e, na raspolaganju dva stupa nadzor i E, mehanizme za rješavanje i restrukturiranje. Tako da e, će sustav e, osiguranja depozita, zajednički sustav osiguranja depozita vjerojatno na dnevni red doći nešto kasnije. Što se pak tiče implikacija za države izvan eurozone, ja mislim da se može primijeniti opće načelo. Treba učiniti sve što je u našoj moći u kontekstu jedinstvenog tržišta Europske unije koja se sastoji od 28 država članica, dakle Europske unije u cijelosti. No postoje određene specifične potrebe koje postoje u eurozoni koje traže da se eurozona e, više integrira i e, da e, više ide u smjeru razvoja ovog specifičnog fiskalnog suvereniteta sa Georgeom Osbornom, ministrom financija, zapravo sam razgovarao da je jedinstvena valuta E, pitanje dublje fiskalne i ekonomske integracije i rekao je da je zbog toga prirodno da se eurozona e, u tom smislu kreće brže od ostatka Europske unije zato što jedinstvena valuta treba e, imati ne samo monetarnu uniju nego je mora pratiti i vrlo solidna zdrava ekonomska unija koja može toj jedinstvenoj valuti dati potporu. Kada će kriza završiti? Prema mojem mišljenju povratak punoj održivoj stopi rasta i korištenju svih ekonomskih potencijala sa većim brojem radnih mjesta trebao bi se ostvariti u dogledno vrijeme. Sada smo krenuli polako u smjeru održivog rasta, ali moramo to ojačati i u potpunosti iskoristiti naš potencijal za rast kako bismo uh, ubrzali um, otvaranje novih radnih mjesta. Gospođa Šut iz Nizozemske dala je vrlo korisan pregled gospodarskih politika e, koje su usvojene u Nizozemskoj. Zaista, mi vrlo pozorno pratimo preporuke vijeća državama članicama. Sljedeći puta vratit ćemo se ovoj temi e, negdje pred kraj proljeća ili početkom ljeta ali da, oprostite, zaboravio sam reći što se tiče dakle ovih zimskih prognoza za neke države članice. E, prvo ćemo morati ažurirati naše gospodarske procjene, e, vjerojatno krajem veljače, a nakon toga ćemo imati više informacija o tome jesu li fiskalne politike država članica na održivom putu. Što se pak tiče e, sveobuhvatnije procjene fiskalnih politika. Do toga će doći negdje u lipnju kada ćemo ocjenjivati i fiskalnu politiku i ekonomske reforme država članica. Gospodin Sakinidis postavio je pitanje vezano uz Grčku i e, želio bi ga uputiti na svoj prethodni odgovor e, koji se tiče e, razvoja i situacije i očekivanja u Grčkoj te e, provedbe programa. Hvala. Hvala vam gospodine Ren na vašim odgovorima. Riječ gospodin Kazajevski iz Poljskog parlamenta. Izvolite. Mr. Kalazewski. Gospodine Kazajevski. No. To logo Izgleda da nije prisutan. Gospodin Hamaskis iz Grčkog parlamenta. Samo tenutak. Ispričavam se. Tijekom naše rasprave o europskom semestru Hvala vam, gospodine Kevastinos iz Grčkog parlamenta. Izvolite. E, e, Hvala vam. Ja bih htio postaviti pitanje gospodinu Lirenu. Ja se slažem sa svime onime što je rekao moj grčki kolega, ali ne bih htio sad ovdje se ponavljati. Vratio bih se na pitanje grčkih banaka. Znamo da je došlo do smanjenja što se tiče obveza i da je došlo do, do kapitalizacije. Vi ste govorili o jamstvu za štedne pologe koje iznose manje od 100.000 e, eura, a u Grčkoj 90% e, grčkih bankovnih računa imaju iznos koji je niži od toga. 60 milijardi eura se trenutno nalazi u Europskoj središnjoj banci ili u Švicarskoj, dakle najveći iznosi su pobjegli iz Grčke. To znači da su grčke banke trenutno u nemogućnosti financirati mala i srednja poduzeća kako bi potaknuli rast. Ja se bojim da oni koji imaju bankovne račune manjih od 100.000 eura bi se mogli zabrinuti da će doći do iste katastrofe kao one koje smo vidjeli na Cipru, da će dakle ta katastrofa doći u Grčku. Dakle, da se također pozovu na e, pomoć i oni bankovni računi manje od 100.000 eura. Grčke banke više nemaju sredstvo financirati mala i, srednja poduzeća, nemaju dakle mogućnosti potaknuti gospodarski rast, ne mogu se dobiti zajmovi. Ako europske vlasti ne jamče štedne pologe u onim zemljama gdje treba potaknuti gospodarski rast, onda se ja pitam kako će programi pomoći za te zemlje moći se realizirati. Kako bismo mogli postići te rezultate u onim uvjetima u kojima ste ih vi iznijeli. Ja se bojim da u vašim nastojanjima da uvjete povjerenje u vlasnike računa da ste više zapravo potakli paniku, da ste ih na taj način potaknuli da prenesu svoj novac u Švicarsku ili u Europsku središnju banku jer smatraju da će tamo njihov novac biti sigurniji. Dakle, mene zanima kako vi vidite da ćemo riješiti taj problem. Hvala vam gospodin Kremastinos. Gospodža Liči iz Talijanskog senata, izvolite. Grazie vorrei fare cortesemente una domanda al commissario Liren partendo da quello che è la situazione italiana. Povjerenika Olija vezano za italijansku situaciju. Kod nas je gotovo 45% proračuna ona koja se izdvaja za isplatu javnog duga. Ali također imamo i primarni avans od više od 10 milijardi eh, koji eh, se, na koje se plaćaju dakle kamati na e, javni dug. U posljednjih 20 godina u Italiji došlo je do dvije stvari. Naime, <clears throat> došlo je do situacije koja je omogućila ogroman pritisak poreza kako na talijanske građane, tako i na tvrtke. A sada, što se tiče dobivanja kredita, banke više ne mogu raditi na eh, pitanjima kredita za obitelji i za tvrtke jer isključivo financiraju javni dug. Na koji način bismo mogli krenuti na taj hipotetski eh, situaciju gospodarske obnove? jer kao što sam već jutros govorila, dakle ako ove hipote, hipotetske rješenja o kojima sam dakle jutros govorila, kako će se to ostvariti ako ne pomognemo tvrtkama i obiteljima? Jer u posljednjim godinama naš BDP se isključivo smanjuje a jedini način na koji se odnos između duka i bdp p-a održava u svojevrsnoj ravnoteži jesu e, računovodstveni, odnosno knjigovodstveni prikazi toga. Hvala. Hvala vam. Paolo Matepinto iz Portugalskog parlamenta, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući, gospodine poveniče. Portugal će, tako je predviđeno, izaći iz programa za četiri mjeseci 17. petog i postavlja se pitanje hoće li trebati preventivni program nakon što izađe iz programa ili to neće biti slučaj. Mi bismo rado vidjeli da je moguće da takav preventivni program neće biti potreban, no to ne znači da se to neće dogovoriti na kraju, no nadamo se da će napredak u programu e, spriječiti samo to. Postoje neke greške u samom dizajnu programa do sada. Financiranje je bilo preknap, neki ciljevi nisu bili realistični, na primjer ciljevi vezani uz deficit, oni su doveli do nekih socijalnih posljedica. Iako se Portugal dobro nosio sa programom, e, revizije su uvijek bile uspješne, ipak mislim da treba naglasiti da je potrebno postići dobru težu između konsolidacije i rasta. U budućnosti će također biti važno znati je li taj e, rast koji se sada vratio održiv ili ne. Bankovna unija je također za nas vrlo važna. Bilo bi nam drago kada bi ona bila vršena prije europskih izbora, no to treba biti bankovna unija koja će nam doista pomoći da sladamo fragmentiranost e, u Europskoj uniji. Na koncu bih e, rekao izneti dva zaključka. Kao prvo mislim da je iznimno važno poboljšati i zadržati važnu ulogu nacionalnih parlamenta u tom postupku. Osjećaj vlasništva kada se radi o programima prilagodbe i legitimitet samog tog programa, to zahtjeva uključenost nacionalnih parlamenta više nego što je to bilo do sada slučaj. Mislim da u budućnosti kada iščekujemo ove rasprave o makroekonomskim ciljevima, da moramo te rasprave odvijati u nacionalnom parlamentu kako se ne bi od njih, kako se ne bi njih lišilo te nadležnosti, kako oni ne bi bili izloženi samo vanjskim mišljenima. Na posljedku mislim da je vrlo važno da uloga Europske komisije i drugih institucija Europske unije daje određen poticaj da potiče široki konsenzus pa i u ovim politikama. Kao što znate u Portugalu je u početku bio konsenzus, memorandum je potpisan od strane e, vladajuće koalicije, a sada imamo isto tako mogućnost dobiti veliki konsenzus što se tiče deficita. Do sada je konsenzus postao samo u nekim područjima. No, Pitanje je još hoće li, hoćemo li se vratiti u recesijsku spiralu, hoće li doći ponovno do toga da nećemo imati pravi povratak rastu. Vrlo je bitno da Europska komisija daje svoje odobrenje i isto tako da imamo višegodišnje ciljeve. Sa tim porukama, sa pravim ciljevima Naša se država mora, može vratiti na putu gospodarskog rasta i biti uspješna u ovom programu, te isto tako može pridonijeti sladanju općenito krize u Europskoj uniji. Hvala vam. Gospodin Žilkina iz Belgijskog parlamenta, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala gospodine Pomeniću. Drago mi je što ovdje možete sudjelovati u našoj raspravi, što možemo vam se izravno obratiti jer kad govorimo o nacionalnim parlamentima onda oni isto tako su u donošenju ovih europskih odluka. Što se tiče recepata za spas, sigurno ne, može, ne mogu države e, stvoriti dug koji će se preliti na njihove naraštaje, no socijalne posljedice poput siromaštva, raspodjeli bogatstva, mjere koje su nam danas nametnute, dakle bilo da se radi o nezaposlenosti, o tržištu rada, čini nam se da to nije pravi put i da ona dimenzija, socijalna dimenzija, borba protiv siromaštva, jednopravnost i okolišni ciljevi koji su dio naše strategije za Europu 2020. da su to sve mjere koje države članice moraju primijeniti pod pritiskom Europske unije. Dakle, radi se o mjerama koje su na neki način nametnute državama, a u Belgiji mi znamo da imamo postupak prilagodbe plaća, ali znamo isto tako da moramo reformirati poduzeća postoje slabosti također što se tiče implementacija propisa o borbi protiv porezne prijevare ili poreznih oaza. Imamo isto tako i nove prijedloge što se tiče porezne financijske transakcije. Želim iskoristiti moju prisutnost da vam kažem da ako želite održivo rješenje za ove probleme, ako želite se boriti protiv toga da naši građani odbijaju takve odluke, onda morate dodati ono što je već započeto da su ta pravila dobro težena sa drugim pravilima, dakle borbe protiv prijevare, okolišni ciljevi i socijalna politika i moje pitanje je je li to na, vašem planu i programu iako vam preostaje samo nekoliko mjeseci ukoliko ne nastavite e, biti pomenikom nakon petog mjeseca. Hvala vam. Gospodine Prveniće, predam vam riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Započet ću sa pitanjem, dakle idem, ići ću malo drugačijim redoslijedom i započet ću sa pitanjem gospodina Moca Pintua iz Portugala. Želim zahvaliti što ste izveli zaključe iz programa mm, na temelju njegove provedbe u Portugalu do sada. Ja cijenim vaše zaključke što se tiče prije svega pitanja osjećaja vlasništva nad tim programom. Primijetili smo da u onim državama gdje je vlasništvo nad programom e, ekonomskih reformi najsnažniji i gdje nacionalno jedinstvo doprinosi tome da su tu rezultati bili najbolji i da se povjerenje vratilo najbrže, te da stoga postoji temelji za održiv gospodarski oporavak i za poboljšanje situacije na području e, zaposlenosti. Postoje dva slučaja, Irska i Latvija, no također Španjolska i Portugal, to su zemlje koje također pokazuju jako osjećaj vlasništva nad programom, što je doista jedan od kritičnih uvjeta za uspjeh tog programa. Ja sam e, siguran da što se tiče osjećaja vlasništva u Grčkoj i tamo taj osjećaj može porasti jer to je sigurno preduvjet za e, uspješan završetak e, programa u svim zemljama koje su obuhvaćeni programom. Pitali ste treba li Portugal biti spreman na to da se izvrši takozvani čisti izlaz bez bilo kakvih naknadnih e, dogovora ili nekih preventivnih dogovora. Još je preuranjeno izneti neko završno mišljenje o tome, no ja mislim da je važno da ćemo mi sada vrlo detaljno paziti što se događa na području realnog gospodarstva, na području e, financijskih tržišta i da ćemo analizirati situaciju u idućih e, nekoliko tjedana i mjeseci, te da ćemo zatim negdje e, tijekom sljedećeg proljeća ili zime doći do zaključaka naravno sa Portugalom, sa našim međunarodnim partnerima i naravno sa ostalim državama članicama. Što se tiče pitanja koje je uputio gospodin Klimantinos, vi ste spomenuli pitanje dokapitalizacije banaka te kreditiranje malih i srednjih poduzeća. Što se tiče Grčke, dosta toga još e, ostaje pred nama kako bismo poboljšali kako bismo poboljšali poslovno okruženje, kako bismo uveli promjene na tržištu e, usluga a taj posao mora napredovati također što se tiče usvajanja zakonodavstva o okviru za bankovnu dokapitalizaciju kako bi on bio spreman da poprati isto tako i e, buduće stres testove. Jednom kada nam budu poznati rezultati stres testova, onda će zakonodavni okvir za dokapitalizaciju banaka biti dovršen. Grčki stres testovi još nisu dovršeni, a rasprave se još uvijek odvijaju na tehničkoj razini. U e, bližoj budućnosti će se metodologija budućih SES testova u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma e, na cijelom EU prije svega nad eurozonom, e, objaviti i te metode će se moći uzeti u obzir isto tako kada se budu vršili testovi u Grčkoj. Mislim da ste koristili riječ u vašim nastojanjima tu formulaciju. Što se toga tiče, ja bih htio još jednom ponoviti koliko je važan osjećaj vlasništva. Mislim da je vaša stranka e, trenutno stranka u vladajućoj koaliciji i mislim da mogu opet reći da jedna od zaključaka koje smo naučili iz krize jeste da ako želimo uspjeti u ovim reformama da onda moramo imati jak osjećaj vlasništva kako vlade tako i parlamenta ako želimo reformirati društvo i gospodarstvo u određenoj zemlji. Gospođa Feci je govorila o fiskalnoj situaciji u Italiji i o financijskom fragmentiranosti. Točno je, to se tiče mnogih država članica Europske unije, nažalost. Financijska fragmentiranost je prepreka gospodarskom rastu, to je nešto što sprečava taj rast i zbog toga je Europska komisija poduzela već e, dosta javno prošle godine jednu inicijativu i predložila sustav gdje bismo mi zajedno sa Europskom investicijskom bankom te sa Europskom središnjom bankom mogli zajamčiti da se smanje troškovi kreditiranja prije svega za mala i srednja poduzeća. Nažalost, to je primjećeno na sastanku Europskog vijeća u prosincu, države članice još uvijek nisu odgovorile e, dosta detaljno i e, izrazile svoju podršku za to. Ja sam apelirao na države članice da podrže tu inicijativu te da zauzmu pozitivno mišljenje o provedbi istoga. Po mom mišljenju sustav e, kreditiranja engleske banke u Ujedinom kraljevstvu je dosta dobra referenca za to. Tako da imamo točno ciljane mjere što se tiče kreditiranja malih i srednjih poduzeća. Na taj način se može podržati e, rast kreditiranja pa zatim i gospodarski rast. Mislim da općenito je rečeno Gospodarsko stanje u Ujedinom se ukazuje na to da postoji dobra kombinacija dosta stroge fiskalne politike i dosta simulativne monetarne politike, pa i uz upotrebu dosta nekonvencionalnih mjera kada govorimo o monetarnoj politici. Gospodin Gilkinek se osvrnuo na socijalne poteškoće tijekom krize i posljedice. Govorili ste isto tako i o poreznoj politici, govorili ste o poreznim oazama, poreznoj prijevari. Mi vrlo naporno radimo i mislim da je to jedno područje na kojem smo već postigli neke ciljeve putem eh, međunarodne koordinacije, bilateralnih dogovora. Kroz to smo uspjeli postupno u proteklih nekoliko godina za, eh, ukloniti neke rupe kada govorimo o poreznim oazama. U okviru eh, grupe G20 isto tako je ovo pitanje u središtu, ali naravno moramo intenzivirati još više naš rad kako više ne bismo imali nikakve porezne niti neke e, porezne rupe u Europskoj uniji. Govorili ste o socijalnoj e, pravdi koja mora ići ruku pod ruku sa zdravim gospodarskim politikama. Na primjer, učinkovitiji porezni sustav može doprinijeti kako učinkovitosti, tako i pravednosti. I to također može dovesti do uštede i kada govorimo o zdravstvenom sektoru i do bolje, i do bolje njege pacijenata u isto vrijeme. Kada govorimo o Europskoj monetarnoj uniji želim naglasiti da je komisija nedavno predstavila jednu zakonodavnu inicijativu što se tiče ojačavanja socijalne dimenzije Europske monetarne unije te da smo mi spremni raditi na tome i provesti to sa drugim europskim institucijama te sa državama članicama, prije svega u okviru ovogodišnjeg europskog semestra. Mislim da možemo o tome još e, raspravljati na sljedećoj sjednici kada će nam se pridužiti e, pridružiti Las Valders, ali moram reći da e, ova inicijativa za produbljenjem Europske ekonomske monetarne unije radi razliku između onog što se treba učiniti kratkoročno, srednjoročno i dugoročno. Na primjer, srednjoročno naš e, blueprint naznačuju da nam je potrebna veća koordinacija tržišta rada u EU, dok je dugoročno ovdje mogućnost da postoji e, europski proračun koji će na dati dodatnu fiskalnu mogućnost tako da se određeni šokovi mogu apsorbirati putem toga kada se dogode u državama članicama. To je ono što sam ja htio reći kao pitanje i mislim da gospodine predsjedavajući možemo sada nastaviti. Hvala lijepa. Prelazimo u treći krug. Započet ćemo sa gospođom Elizom Ferreirom, koordinaticom socijaldemokrata u Europskom parlamentu. Izvolite. Thank you very much, eh, Hvala lijepa. Povjerenice, htjela bih vam se zahvaliti što ste ponovno došli u parlament. Imam dva pitanja. Prvo pitanje je o dugu. Vi ste govorili o dugu. Na kraju programa prosječni se dug povećao jer smo došli sa 50 na 90%. Što vi namjeravate napraviti, kakvu inicijativu i na osnovu rada koji vi radite s obzirom na koordiniranje, odnosno objedinjavanje državnog duga ili pak e, mislite da je dovoljno ovo što radi Europska središnja banka. Mene zanimaju takozvane zlatne dionice. Naime, komisija je tražila održava članica koje će uskoro e, se naći u programu da uklanete te zlatne dionice. Međutim, mi i dalje čujemo da odgovorni dužnosnici zemalja članica pod režimom trojke da će e, se dakle u tim zemljama e, morati prisilno privatizirati e, javni sektor u nekim zemljama su pod vrlo nepovoljnim uvjetima različite komunalne tvrtke rasprodate Molim možete li onda reći kakvi su kriteriji za strateški sektor vezano za te zlatne dionice i je li točno da je sve ovo bilo nametnuto od strane trojke. Naime, mi od vas dobivamo sasvim drugačije informacije nego ono što dobivamo iz vlada. Hvala. Gospodin Pimenon Ikoja iz Latvije. Hvala lijepa. Povjereniče, spomenuli ste Latviju kao e, primjer europske zemlje s uspješnom poreznom politikom. A to je vrlo jednostavno objasniti. Gospodarstvo Latvije je proporcionalno loše e, performanci BDP-a koje treće po redu nakon one krize u SAD-u i Argentini. Dakle, svaki puta kad se počinjalo iz početka, to se vidlo u makroekonomskim izvješćima. I e, za vrijeme krize bilo je napravljena prociklična politika. To je podržala Europska komisija kao i vlada u Latviji koja je zaista htjela da zemlja uđe u eurozonu. I na taj način su oni počeli konsolidirati proračun. Politika je napravljena na osnovu unutarne evaluacije i mnogo toga je srezano od radnih mjesta do i javne potrošnje. E, BDP se povećao i za 25%, a nezaposlenost se zaista jako povećala koja je postala vrlo sada jedna strukturalno nezaposlenost koja je postala kronična. Evo, toliko o uspjesima u Latviji. Hvala lijepa. Želim vas obavijestiti da sve e, ove e, i ova javlja za riječ, sve ovo što pojedini govornici govore, moći ćete naknadno e, gledati na web stranicama Europarlamenta, dakle Europarl TV. Svi govori, dakle, bit će tu. A isto tako moram vas informirati da imam još više govornika koji su se javili za riječ na popisu su pa vas molim da ne govorite više od dvije minute. Slijedi gospodin Karšev iz Francuske. Hvala lijepa. Ja ću govoriti kratko, ne bih htio ovdje pokluknuti pred jednostavnim eh, onom e, izazovom da za sve poteškoće koje prolaze naše zemlje okrivimo komisiju. Jer ono što komisija odluči potvrđuje Europsko vijeće. Prema tome u krajnjoj liniji političku odgovornost e, e, tu treba preuzeti. I moramo reći da su vlade također krive za krizu. Neke od tih država su na neodgovoran način dopustili da se poveća deficit. E, prema tome ne smijemo za sve kriviti komisiju. Činjenica je, i to je gospodin Oli Ren i rekao, objašnjavajući što je komisija radila posljednjih godina. Dakle, točno je da je komisija neke stvari promijenila, naročito o ritmu prilagodbe. Gospodine Ren, moje pitanje za vas je vrlo jednostavno. U trenutku kada počinjemo sa obnovom gospodarstva, kada se situacija dakle za sada skromno povećava, na koji način pomoći ekonomskom oporavku, uz proračunsku konsolidaciju i u strukturne reforme koje su nužne, ali u nekim zemljama to može i koštati. Dakle, na koji način pratiti gospodarski oporavak? Nisu li zato potrebni novi instrumenti, nove mjere, naročito na proračunskoj razini u eurozoni kako bi se moglo nositi s tim asimetričnim udarcima i kako bi se gospodarski oporavak konsolidirao. Ne znam što mislite o ovome što sam rekao. Hvala vam puno. Eduardo Caberita iz Portugala je sljedeći govornik. Hvala lijepa. Hvala vam gospodine Ren što ste došli na ovaj sastanak i tu ste s nama. Međutim, ne dijelim vaša pozitivna viđenja o politici prilagodbe i o mehanizmu trojke. Ako pročitate nacrt izvješća 2007. godine u, i 2007. godine, dakle, posljednje godine prije financijske krize. Javni dug od 62%, deficit od 3%, a gospodarstvo je raslo stopom većom od 2%. Radi činjenice da se u Europi nije na adekvatan način reagiralo na krizu i na vrijeme i zbog nestabilnosti e, Portugal je bio prisiljen slijediti određene političke e, slijediti određene politike i tu su situacija pogoršala nego što je izvrno bilo predviđeno u memorandumu. Politike štednje su dvostruko strože nego što se mislilo da će biti. Europske institucije i trojka kao tehnički instrument odbili su da razgovaraju na koristan način s portugalskim parlamentom i portugalskim socijalnim partnerima. Sada se pozivate na monetarno područje. Gledate gospodarstvo, gledate stvarno gospodarstvo, pogledate li situaciju u socijalnom smislu. Sada je portugalsko gospodarstvo u lošoj situaciji nego prije dvije i po godine. A isto tako postoji i socijalni sporazum među svim socijalnim partnerima e, kako među poslodavcima tako i zaposlenicima dakle protiv ovog programa kojeg je napravila trojka prošli slazimo kroz trogodišnju recesiju u jednoj demokratskoj zemlji mi smo zemlja s najgorijom stopom nezaposlenosti Portugal je zemlja koja je jako proevropski orijentirana. Mi smo sada u situaciji teške socijalne krize kao rezultat ekonomske krize i ne mislimo e, da će na europskim izborima e, biti dobra situacija, dobra izlaznost, jer mi želimo više Europe, mi želimo više diskusije s građanima jer jako se puno toga dogodilo u posljednje dvije i po godine. Hvala. Hvala, dragi kolega. Norbert Bartley iz Njemačke sljedeći govornik. Hvala, gospodine predsjedavajući. Kako se ne varam, onda je tema naše trenutne sjednice razmišljanja o poboljšanju fiskalnom, nadzoru u ekonomskoj i monetarnoj uniji. Mislim da bismo se trebali koncentrirati na tu temu i kada bismo trebali sami sebi, a i Olirenu uputiti pitanje koje predođbe Europska komisija ima što se tiče fiskalnog nadzora u eurozoni, kako poboljšati taj nadzor, kako pojačati taj nadzor, da je bilo potrebno donijeti mjere poput paketa od šest i paketa od dvaju mjera, to svi znamo zato što je kriza u koju smo ušli u Europskoj uniji povezana s time da je u godinama prije uvođenja e, eura kao valute nadzor proračuna pojedinih država članica bio manjkav. Sad imamo taj fiskalni pakt i e, mislim da je naš interes leži u tome da sav sadržaj tog pakta i primijenimo, a da komisija s zajedno s nama vrši nadzor nad, nad time. Stoga bi mene zanimalo kako u budućnosti možemo još poboljšati taj fiskalni nadzor. Da je Oli Ren prikazao situaciju onako kako jeste, to je dakle pozitivna financija, manjak duga, smanjenje duga na u prosjeku 90%, posto, gospodarski rast u eurozoni u prosjeku, to je dobro, no treba se tako reći da je 90% duga još uvijek više od onih 80% koje je predviđeno u ugovoru iz Maastrichta. Isto tako ugovor iz Maastrichta predviđa 3%, a mi sada imamo još uvijek više od toga. Dakle, dugoročno gledano nismo još postigli te ciljeve i stoga e, fiskalni nadzor mora još biti bolje nego što jest. I još trebam naglasiti da iz našeg gledišta, iz njemačkog gledišta, da je fiskalna konsolidacija nešto što nije oprečno gospodarskom rastu. Baš naprotiv, fiskalna konsolidacija daje novi gospodarski impuls ulaganja će se odvijeti samo tamo gdje ulagači imaju povjerenja. Tada mogu nastati nova radna mjesta. Dakle, fiskalna konsolidacija je za nas jedan temeljni preduvjet za ponovni gospodarski rast. Jedna zadnja e, e, primjedba Fiskalni nadzor je naravno isto tako potreban sada kada sam čuo primjedbe grčkih kolega. Oni su diametralno suprotni onome što je rekao Oli Ren. Dakle, kome da sad vjerujem? Oli Renu ili grčkim kolegama? Jer ako vaš nadzor ne funkcionira kao što kažu grčki kolege, ako vaši programe ne funkcioniraju kao što su rekli, onda se pitam ima li Europska komisija namjeru predložiti nam svima nastavak grčkog programa i ponovno isplatu sljedeće tranše. Dakle, kome sada da vjerujem? E, e, e, hvala lijepa. Sada kolega iz Portugala, Joao Alambra. Hvala. Imam dva pitanja za povjerenika Olija Arena. Prvo pitanje stalno date priopćenja o stvarima koje ne odgovaraju činjeničnom stanju. Na primjer, što se tiče takozvane fiskalne krize u Portugalu. Kako je komisija mogla odlučiti da je 2008. godine Portugal previše potrošio? Kada je i ovdje vidimo dokumentu iz eh, lipnja 2008. godine da je e, vijeće zaključilo da je Portugal imao deficit e, na manje od 3% i da je to vjerodostojno. Mi smo iz ovog sustava izašli ranije nego što se mislilo. Dakle, zašto e, zaključujete da je kriza u Portugalu kriza prevelike potrošnje? Drugo, Europska komisija u svojim izvješćima kaže da je Portugal stajao uz Njemačku e, gdje je unutarnja potražnja najmanje rasla. S obzirom na tu činjenicu, molim vas, u kojim podacima stoji i na kojima se možete temeljiti da je, e, e, da je fiskalna kriza bila u Portugalu postojala prije financijske eh, krize, naravno. Isto tako htio bih spitati kako siromašna zemlja koja ima velike potrebe za obrazovanje, istraživanje i tako dalje, kako može imati eh, održavanje rasta potencijalnog BDP-a ako stalno eh, krešemo sredstva za obrazovanje, razvoj, istraživanja i tako dalje kao investicije. A isto tako e, vaš odio komisije stalno govori da se u Portugalu situacija smanjuje za vrijeme cijelog tog programa po pitanju ovih pokazatelja. Hvala, a sada Oh, gospodin Francesco Cajelo. Hvala predsjedniče. Jučer se završilo s prikupljanjem kandidatura za parlamentarni ured za proračun ili takozvani fiscal council kao što se je to poznatije E, I dakle, pripremajući ova pravila, e, pokret pet zvijezda koji ja ovdje predstavljam je tražio da ljudi imaju transparentne životopise, da sam organ e, bude vrlo transparentan i isto tako da se ima E, potvrdu o nekažnjavanju. Samo sam ova posljednja stvar e, poštovala. Htio vas pitati što vi mislite o tom organu, kako stručno gledano, kako politički gledano. Na kojim će se parametrima zasnivati odgovornost takvog organa? Treba se stvoriti norma prema kojoj se može ustanoviti ide li EU unija prema obnovi izlasku iz recesije ili e, bi e, bilo bolje da to procjenjuju različiti provjerenici koji se međusobno smjenjuju. A što je s onim zemljama koji su već u, takve, e, u takav organ ugradili vlastite institucije? Naprimjer, Na primjer, da li ako oni imaju takvu jednu fiskalnu ustanu, takvu jedno fiskalno vijeće, E, što e, su tuđi rezultati kako bi naša zemlja mogla to poboljšati, takav jedan ured. Hvala lijepo. A sada dajem ponovno riječ povjereniku Oliju Renu. E, hvala. Vaše su pitanja vrlo relevantna. Počet ću od kraja. Na taj način se bolje sjećam pitanja. Pitanje gospodina Korijela koje se odnosilo na prirodu neovisnih fiskalnih vijeća. To je nešto što je jako važno. To je ključan element učinkovitog fiskalnog nadzora kako bi se na srednji rok imale dobre javne financije. Ne volim koristiti žargon, ali to je dio e, zakonodavstva paketa od šest mjera ojačanoj ekonomskoj upravi kao i dio fiskalnog pakta o kojem su dogovorile zemlje članice. Na vrlo izravno pitanje kakvu se vrstu fiskalnih vijeća preporučuje u ovom kontekstu, Moram reći da postoje primjeri koji su u skladu s ugovorima i s fiskalnim paketom. Mislim da ih je vrijedno spomenuti. Da sam ja e, zastupnik bilo koje zemlje članice, izdvojio bih Nizozemsku i Ured za e, centralno planiranje što ga je uspostavio Jan Tirbergen koji je prvi bio dobitnik Nobelove nagrade za mir za ekonomiju 1969. godine. Te ured postoje od 50. godina i njegova je odgovornost da da nezavisne makroekonomske e, prognoze. U Nizozemskoj taj sustav ide čak tako daleko da ekonomski programi političkih stranaka prije izbora se daju na analizu tom tijelu i to je nezavisna analiza ekonomskih e, programa političkih stranaka. Mislim da je to e, vrlo korisno. Dakle, ključno je da se na tijelo mora biti na ovaj ili način neovisno, da mora davati e, kredibilne prognoze ekonomskih programa a proteklih godina nije bilo učinkovitog nadzora e, godinama prije krize, niti o makroekonomskom disbalansu, niti o fiskalnim politikama. U tom smislu treba postojati neovisno fiskalno vijeće koje će to raditi. i mjere, odnosno procjene koje one rade, moraju biti takve da će ih se smatrati uvjerljivima i od povjerenja. Gospodin Batres pitao je o fiskalnom nadzoru. Govorio sam dakle o neovisnim fiskalnim vijećima, ali čini mi se da je pitanje više se odnosilo na gospodarsku situaciju u zemljama pod e, obuhvaćenim programom. E, ja sam i mm, sam bio zastupnik i zastupnik u Europskom parlamentu i e, poznato mi je da na različitim sastancima ljudi ne postavljaju pitanja isključivo vezana za temu na dnevnom redu, već o onome što stvarno žele postaviti pitanje. Da, imate pravo, ali ja bih se ipak u ovoj sesiji e, usredotočio na fiskalni nadzor. Govoreći o fiskalnoj politici, mislimo da, da njegova usmjerenost mora ići na to da se nadzor ojača, e, ekonomski i fiskalni nadzor u smislu onoga što smo stvorili u proteklih nekoliko godina. E, mi iz parlamenta, i iz komisije e, moramo revidirati sustav, moramo vidjeti kako se sustav može pojednostaviti, kako e, ga svi mogu lakše shvatiti od građana do zastupnika u Europskom parlamentu i do samih članova komisije. Imate pravo kako bi se zaposlenost povećala, potrebno je povjerenje i mi smo u posljednjih nekoliko godina uspostavili više povjerenja u europsko gospodarstvo zahvaljujući trima faktorima koji su e, prevladali od 2012. godine nadalje. Prvi faktor povećana kredibilnost fiskalne politike zemalja članica Europske unije to se iskazuje u činjenici da je fiskalni deficit pao sa 7 na 3%. Drugo, odlučna akcija Europske središnje banke e, stabilizacije financijskih tržišta i tržišta obveznica, a treće jača e, ekonomsko upravljanje kojeg imamo danas u EU, naročito u eurozoni. E, to da je dobre i čvrste okvire za konsolidiranje javnih financija na srednjoročnom planu. E isto tako i omogućuje da se pospiše strukturne reforme. Ti su faktori izmijenili i e, klimu i način razmišljanja prilikom kreiranja politika. U prošle godine bilo je mnogo političkih kriza Europskoj uniji, međutim to nije potreslo euro iz temelja, što je ranije bio slučaj. Gospodin Kalambar e, pozvao se na situaciju u Portugalu. Imamo čitav niz stvari vezanih za Portugal. E, govorili ste o prirodi krize i pitala ste se E, je li kriza u Portugalu bila kombinacija nedovoljnog rasta i prevelikog privatnog i javnog duga, što je na kraju navelo Portugal za zatraži financijsku pomoć. Vi, gospodin Cabrit, e, gospođa Ferreira i drugi pozvali ste se na gospodarsku situaciju a povećanje nezaposlenosti je rezultat portugalskih prilagodbi u portugalskoj ekonomiji i tako se također moralo promijeniti težište cjelokupnih politika i promijeniti ponašanje na tržištu. Međutim, da nije bilo programa, a socijalne posljedice koje navodite, dakle nezaposlenost, bile bi još puno veće. A niti jedan drugi program e, ne bi e, bio e, prikladan. Trebao je dakle popratiti program različitim reformama tržišta rada, većinu njih dogovorile se sa socijalnim partnerima. Gospodin Kebrita je u jednom času spomenuo činjenicu da je kriza u Portugalu postojala sve dublja zbog toga što se u Europi prekasno reagiralo. Usudio bih se reći da i na nacionalnom programu u Portugalu se prekasno reagiralo. Jer 2007. godine u ljetu sjećam se kada sam 2010. godine u lipnju razgovarao s portugalskim ministrom financija o procjeni ekonomske situacije u Portugalu jer smo vidjeli da se situacija s gospodarstvom u Portugalu sve slabija. Mislim da je Portugal trebao reagirati ranije, to bi bilo bolje i bilo bi manje bolnih poteza gospodarske prilagodbe i to je bilo bolje da se napravilo prije nego što je voda bila došla do grla. Gospođa Ferreira pozvala se na pitanje objedinjavanja e, javnog duga. Znate da je skupina stručnjaka iz Europskog parlamenta i vijeća radila na tome i oni će o fondu za spasavanje e, krajem ožujka napraviti izvješće. Gospodin Pimena ima pravo da mi surađujemo s vladom Latvije. Imate pravo kada kažete da je se Latvija odlučila za unutarnju devalvaciju, a ne za vanjsku devalvaciju. U mojoj zemlji puno se e, prakticirala vanjska devalvacija. E, to se može ako nema e, problema sa financijskim tržištima, ali nedavno su financijska tržišta postala kompliciranija, složenija, puno više nego li je to bio slučaj ranije pa sve to skupa nije lako napraviti. Osim toga, ako je Latvija htjela ući u euro, bilo je ispravno opredijeliti se za internu devalvaciju i mislim da je Latvija dobro postupila. Gospodin Kreš govori o odgovornosti vlada. Ja se s vama u potpunosti slažem. Naime, vlade jesu odgovorne, države su odgovorne, njihove vlade i parlamenti su odgovorni dakle da e, zemlje budu e, na putu održivog rasta. To je potrebno kako bi se osigurala konkurentnost, rast i zaposlenost. Moramo preći na nove inicijative. E, moramo preuzeti ciljene mjere kako bismo pokušali na ciljani način rješavati probleme nezaposlenosti, naročito nezaposlenih mladih. I to i radimo u velikoj mjeri u Europskoj uniji. A što se tiče dviju najvećih ekonomija u Europi e, po pitanju rasta i e, zaposlenosti. E, Njemačka će povećati unutrašnju potražnju, a E, Francuska e, će e, kao Italija i mnoge druge zemlje također ojačati situaciju kako bismo imali najbolji mogući ekonomski rast i kako bi se otvorila radna mjesta Europi. One su zemlje slijedile naše preporuke. Hvala. Gospođo predsjedateljice, E, gospodin Bovjerenik je zaboravio odgovoriti na moje pitanje o privatizaciji o zlatnim dionicama u zemljama koje su sastavni dio programa, a to je izuzetno važna tema. Ako je ako predsjedateljica smatra da je to nešto što potpada u ovu raspravu, ja ću odgovoriti ako je to bilo pitanje koje je postavljeno tijekom prethodnog radnog dijela, predlažem da se odgovori na to. Pa na to sam pitanje odgovorio prošli tjedan u sklopu rasprave. Dobro, daću vam odgovor. Odgovornost o odluci o memorandumu o sporazumijevanju, o razumijevanju država članica koje su predmetom programa u nadležnosti je naravno i vlade i parlamenta u e, dogovoru sa tri institucije, dakle Europske središnje banke, Međunarodnog monetarnog fonda i komisije. E, međutim, nacionalna tijela imaju odgovornost za tu odluku. Hvala. Hvala vam na ovome gospodine potpredsjedniče Ren. Hvala vam što ste bili s nama i hvala vam što ste bili ovdje sada kada smo razgovarali o provedbi europskog semestra u 2013. godini i prioritetima za 2014. i hvala vam što ćete ostati i na, sljedećem, na sljedećoj temi. Ehm, Ovdje je moj kolega supredsjedatelj, e, a s nama je i e, Laslo Andor, zatim Filip de Becker koji će govoriti odmah nakon gospodina Andora kao i izvjestitelj o godišnjem pregledu rasta. A također i njegov kolega su izvjestitelj o godišnjoj anketi o rastu. Želim podsjetiti da možete zatražiti riječ kako biste postavljali pitanja ili davali napomene. Ako to želite učiniti, molim vas da popunite kartice koje se nalaze pred vama na stolu. Gospodine povjereniče, počet ćemo s vama. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja bih želio čestitati e, vama i predsjedateljima na e, ovom dnevnom redu, međutim to znači da ćete morati mene trpjeti još neko vrijeme. Ovo je sada prilika da se usredotočimo na prioritete godišnjeg pregleda o rastu za 2014. godinu i kao što vjerojatno znate, radi su prioritetima koji se odnose na kratki rok i na srednji rok. Što se tiče ekonomskog konteksta Europske unije. O tome sam već nešto rekao, a sada bih još samo želio reći da smo mi eto sada na početku nove godine koja je sa sobom donijela ohrabrujuće znake gospodarskog oporavka u Europskoj uniji. E, najnoviji plasmani irskih obveznica i e, španjolskih obveznica pokazali su da je došlo do znatnog pada kamatne stope na financijskim tržištima. Prognoze za cijelu Europsku uniju pokazuju na održiviji i snažniji rast. Istovremeno prerano je tvrditi da je kriza završila i da smo izašli iz problema. Preostaju glavni problemi, posebice neprihvatljivo visok broj nezaposlenih u velikom broju država članica, a oporavak eh, čije znakove sada vidimo zapravo je nešto što će ovisiti o otvaranju novih radnih mjesta, tako da je e, provođenje politike za e, održivi rast i otvaranje novih radnih mjesta nešto što se bezuvjetno mora napraviti. Nema e, nikakvih, nikakvog prostora da se uljuljkujemo do sad postignutim rezultatima. Što se tiče Što se tiče europskog semestra, mi zapravo krećemo sada u četvrti ciklus i dalje ćemo se usredotočiti na rast i otvaranje radnih mjesta. Nekoliko riječi o europskom semestru za 2014. godinu. Za početak moramo nastaviti s provedbom konsolidacije javnih financija – E, vidimo da je došlo do značajnog pada proračunskih deficita, ponegdje i za 50%. I sada je važno da se naše mjere e, što više usredotoče na rast, e, da budu poticajne za rast. ne možemo samo povećavati poreze, već moramo uvoditi poreznu politiku koja povećava prosperitet i potencijal za rast. Također je važna da se e, javna potrošnja usmjeri na inovaciju, e, infrastrukturu i obrazovanje. Prije nekoliko tjedana, odnosno krajem prošle godine, predstavljeni su podaci prema kojima se vidi da i dalje želimo krenuti ravnoteženim smjerom E, stavljanja naglaska na rast i na otvaranje novih radnih mjesta, a istovremeno želimo se suočiti sa izazovima koji će doći u fazi oporavka. To me dovodi do druge točke koju želim naglasiti, a to je da je vrlo važno da e, ponovno vratimo e, kreditne plasmane realnoj ekonomiji, odnosno malim i srednjim poduzećima, dakle moramo imati nužne financije za pokretanje investicija. U Europi smo mnogo toga učinili, ali nismo još uvijek učinili sve što je potrebno kako bi se povjerenje u sustavu u potpunosti vratilo. E, u suprotnosti sa e, prvim godinama krize, danas e, zapravo na bilancama više nema nikakvih obskurnih, nazovimo ih toksičnih stavkama koje su se tamo nalazile na početku krize. Situacija je sada mnogo predvidljivija. E, tijekom ove godine predviđeni su stres testovi za bankarski sektor i nadamo se da će se do kraja ostvariti projekt bankovne unije što je jedna od glavnih točaka na našem dnevnom redu za ovu godinu. Vrlo je važno da se e, dok se ne obave stres testovi pronađu i alternativni izvori financiranja gospodarstva Upravo zato vrlo je važno investirati u produktivne e, sektore e, kako bismo bili sigurni da to ide u smjeru održivog rasta i otvaranja novih radnih mjesta. Također želim skrenuti pozornost na prijedloge koje ćemo gospodin Barnier i ja uskoro iznijeti vezano uz dugoročne investicije u Europi. To je nešto što se temelji, temelji na širokom procesu savjetovanja sa svim dionicima u Europi. Također, trebamo dodatno ojačati kapacitete za inovaciju kako bismo bili sigurni da naša radna snaga ima adekvatne vještine i kako bismo eh, izbjegli da se eh, još produbljuju socijalne posljedice koje za sobom vuku i nezaposlenost, dakle socijalne posljedice krize. Nezaposlenost se stabilizirala, međutim dugoročna nezaposlenost i razina nezaposlenosti mladih e, koja je posebno visoka traži da se poduzmu hitne mjere. Od ključne važnosti da se usredotočimo na socijalno poštenje, a da bismo to mogli učiniti nužan nam je zdrav sustav javnih financija. Dakle, moramo imati porezni sustav koji ima manje izuzetaka kako bismo izbjegli utaju poreza i kako bi taj porezni sustav doprinjao i efikasnosti i poštenom e, postupanju sa svim građanima. Kada govorimo o reformi javne uprave, ostvaren je određeni napredak zahvaljujući suradnje na raznim razinama e, vlasti. E, sada smo uspjeli dosta smanjiti birokraciju, a Europska komisija je i više nego spremna raditi sa državama članicama da se postignu e, rezultati koji će imati e, trajne efekte. Gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, ključni dio našeg plana i programa jest da se Europska unija odmakne od ovog krhkog rasta i uđe zaista u održivi rast i otvaranje radnih mjesta. Drugim riječima želimo ostaviti za sobom makroekonomske neravnoteže kojima smo bili izloženi tijekom krize. Makroekonomski disbalans odnosno ispravak makroekonomskog disbalansa zasluženo je u samom središtu europskog semestra za 2014. godinu i ja se nadam da ćete vi i na nacionalnoj razini tome e, posvetiti dužnu pozornost. Mehanizam za rano upozoravanje za ovu godinu objavljen je zajedno sa godišnjim pregledom rasta. 16 država odabrano je za danju, daljnju analizu. Priprema se dakle dubinska analiza, dubinski pregled za tih 16 e, zemalja e, za koje mi smatramo da je nužno to provesti kako bismo mogli utvrditi e, kakva vrsta disbalansa postoji i kakve politike treba provesti u praksi da bi se taj disbalans ispravio. Također ostvaruje se napredak vezano uz deficit bilance tekućeg računa u zemljama poput Španjolske i Irske, na primjer, ostvaren je napredak, ali usprkos tome potreban je dodatni trud kako bi države u kojima postoji e, višak mogle dati potporu vraćanju ravnoteže u e, ekonomiji Europske unije. Ne radi se tu o tome da se sankcionira one koji imaju višak ili da se ohrabruje one koji su zaduženi da to čine i dalje. E, ne možemo to tako gledati, već jednostavno moramo vidjeti do kakvog je neuspjeha politika ili do kakvih je tržišnih neuspjeha došlo kako bismo ih mogli ispraviti, kako bismo cijelo područje Europske unije učinili konkurentnim područjem koje je e, spremno i sposobno e, poticati održivi rast i imati pozitavan utjecaj na otvaranje novih radnih mjesta. Mogu vas informirati da je Europska komisija spremna predstaviti rezultate ovih dubinskih analiza negdje u proljeće ove godine, dakle nadamo se tijekom ožujka. Dame i gospodo, dozvolite da završimo svoje e, kratko izlaganje e, zaključkom da je Europski semestar 2014. godine već u zamahu. Mnogo je toga učinjeno u Europi da bi se reformirala naša društva, naše javne uprave i naše gospodarstvo. Imamo prilike vidjeti da se polako javlja gospodarski rast i da uzima maha, međutim još uvijek e, postoji velika potreba za daljne političko djelovanje. I u konačnici uspjeh europskog semestra e, u e, pružanju adekvatnog okruženja za uspješne ekonomske reforme koje će dovesti do održivog rasta i do otvaranja novih radnih mjesta ovisi o predanosti e, svih dionika koji su spremni preuzeti vlasništvo nad takvom vrstom projekta, a u tom procesu mislim da bi Europski parlament i nacionalni parlamenti trebali igrati središnju i ključnu ulogu. E, veselim se stoga našoj raspravi danas, posebice o godišnjem pregledu rasta. Hvala. Hvala lijepa gospodine Ren, a sada dajem riječ gospodinu Laslu Andoru, dvije minute, izvolite. Dame i gospodo, ova rasprava zapravo se odvija u vrijeme kada gospodarstvo Europske unije pokazuje određene naznake rasta. Međutim, kao što je objasnio gospodin Ren, taj oporavak još uvijek je skroman i prilično nejednak diljem Europe. U drugoj polovici 2013. godine više od 26 milijuna ljudi izgubilo je radna mjesta i još uvijek nemamo nikakvih snažnih znakova otvaranja novih radnih mjesta. Vrlo je teško nadoknaditi izgubljena radna mjesta u proteklih pet godina i upravo stoga je e, stopa, visoka stopa nezaposlenosti e, od e, E, velike važnosti i zabrinjava. Također možemo vidjeti da je općenito stopa nezaposlenosti i stopa nezaposlenosti mladih na rekordno visokoj razini. Razlike među državama članicama također se sve više povećavaju, posebice između takozvanih e, perifernih i središnjih zemalja eurozone. Sve to sprečava povratak e, snažnom rastu BDP-a. Europska komisija je danas objavila svoj godišnji pregled e, o zapošljavanju i socijalnom razvoju u Europskoj uniji u kojem e, ove izazove analizira u detalje. Dozvolite da vam dam kratki pregled nekih glavnih socijalnih izazova i politika koje će se primjenjivati, a koje se spominju u ovom izvješću kao i u izvješću koje je Europska komisija objavila u 11. mjesecu kao dio paketa godišnjeg pregleda o rastu. Za početak, stope zaposlenosti u Europskoj uniji su prošle godine padale e, gotovo u svim kategorijama osim u jednoj kategoriji, a to su stariji radnici. Broj slobodnih radnih mjesta nije se pretjerano smanjio od ožuka 2010. godine, ali e, svejedno se povećava nezaposlenost. To ukazuje na to da nedostaje e, prilike prilika na tržištu rada i da te prilike nije moguće stvoriti ukoliko se više ne uloži u radnu snagu i ukoliko se ne pruži adekvatnija podrška nezaposlenima. E, znanje nije ravnomjerno podijeljeno, tako da nedovoljno kvalificirani, oni koji rade na određeno vrijeme i općenito e, mlađi radnici su se našli u nepovoljnijem položaju imamo prilike vidjeti da se vrlo teško prelazi iz kategorije slabo zaštićenih i sigurnih radnih mjesta u kategoriju zaštićenijih i sigurnih radnih mjesta. Osim toga, stopa onih e, koji e, nisu u potrazi za zapošljavanjem, nisu dio obuke ili nisu u obrazovnom sustavu, e, sve više rasti. Radna snaga ne prati potražnju za vještinama što naravno dovodi do pada potražnje za nekvalificiranom radnom snagom, a Europska unija gubi na konkurentnosti. Ono što je sada potrebno jest da se uspostavi ravnoteža i istovremeno pruži veća podrška e, potražnji za radnom snagom. Međutim, i potražnja za radnom snagom i dalje je prilično niska zbog visokog oporezivanja rada. E, ako se to uspije smanjiti, onda će polako e, uslijediti i e, povećanje zaposlenosti. Međutim, usprkos eventualnim pozitivnim znacima, e, u siromašnim kućanstvima teško će se ostvariti napredak bez adekvatne podrške vlasti. E, novo izvješće koje daje pregled socijalne situacije u EU daje i podrobnu analizu siromaštva u EU i To je, možemo reći, jedan novi smjer e, u analizi. Što pokazuju rezultati? U prosjeku svaki treći evropljanin koji živi, odnosno od tri evropljana koji žive na pragu siromaštva, samo jedan se uspio održati iznad praga siromaštva, dok su drugi ispod praga siromaštva. jedan od tri pokušava pronaći i uspjeva pronaći radno mjesto, ali to nije dovoljno. Mnogo toga ovisi o vrsti e, radnog mjesta koje je osoba pronašla, o e, plaću, o plaći koja mu se isplaćuje i o e, radnom vremenu. Također, situacija s kućanstvima u velikoj mjeri ovisi i o tome u kakvoj situaciji partner osobe koja živi na rubu siromaštva ili ispod praga siromaštva. E, nastavili se ovakva situacija, ne može se poboljšati životni standard, a to može imati ozbiljne implikacije, posebice na ono e, na što mislimo kada govorimo o gospodarskom rastu. E, postupno smanjivanje nezaposlenosti teško da će biti dovoljno da bi se smanjio sve veći trend osiromašivanja. Siromaštvo će postati sve većim problemom ako se ova polarizacija između visoko i slabo plaćenih radnih mjesta e, se nastavi kretati u ovom smjeru. E, naime, sve veći broj ljudi uspjeva pronaći samo honorarne poslove. Zbog toga fokus ne smije biti samo na otvaranje radnih mjesta, već se mora paziti i na to kakva vrsta radnih mjesta se otvara, te isto tako treba paziti da tržište rada bude uključivo. Također potpora dohodku i drugi socijalni izdaci dalje će biti potrebni uključujući i kućanstva u kojima žive ljudi koji imaju posao. Uvaženi zastupnici, dozvolite da istaknem neke od e, ključnih rezultata e, godišnjeg pregleda pokazatelja. To je novi pregled pokazatelja koji smo prvi puta primijenili u zajedničkom izvješću o zapošljavanju u 2013. godini, a sve kako bismo osnažili socijalnu dimenziju ekonomske i monetarne unije. E, pregled e, odabranih pokazatelja, e, socijalnih pokazatelja, novi je instrument koji može imati učinka na dobro funkcioniranje ekonomske i monetarne unije. Sastoji se od pet glavnih pokazatelja opće nezaposlenosti, E, broja mladih koji su nezaposleni ili nisu niti u obrazovnom sustavu, niti u obuci, niti traže zaposlenje. Treće, stvarne promjene u raspoloživom dohotku kočanstava. Broj četiri, postotku radne snage koja prijeti siromaštvo. I peti pokazatelj jest nejednakost u dohotku. Taj pregled odabranih pokazatelja pokazuje da postoje raznolikosti, odnosno razlike između država članica, posebice u eurozoni. Zapošljavanje i socijalna situacija u Južnoj Europi e, trpi akutne probleme u akutnoj krizi. Međutim, čak i otpornije države članice e, osjetile su negativne učinke e, drugih e, gospodarstava u koja su se suočila s krizom agregatne potražnje. Imamo prilike vidjeti da dolazi do povećanja nezaposlenosti, posebice nezaposlenosti mladih. Postoje također i velike razlike između eurozone i e, zemalja koje nisu članice eurozone kada se radi o raspoloživom dohotku. Također e, rastu stope siromaštva u takozvanim perifernim zemljama Europske unije. Nakon e, odobravanja ovog pregleda pokazatelja od strane vijeća u prosincu namjeravamo to u potpunosti koristiti tijekom europskog semestra. Uzimajući u obzir mišljenja drugih dionika, nastojimo raditi sa državama članicama kako bismo bili sigurni da sadašnji sustav ekonomskog upravljanja u potpunosti koristi sve ove instrumente, uključujući i multilateralni nadzor koji će onda rezultirati preporukama po zemljama. Uvaženi zastupnici, dozvolite da zaključno kažem koji su glavni prioriteti kada govorimo o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivosti za 2014. godinu. Izazovi su i dalje gotovo identični onima iz prošle godine. E, u nekim e, situacijama čak su i e, ozbiljniji. Zbog toga su prioriteti vrlo slični onima koje smo imali u sklopu prošlogodišnje pregleda rasta. E, nužno je e, ostvariti oporavak u otvaranju kvalitetnih radnih mjesta. Reforme treba ubrzati, e, među ostalim kroz davanje snažnije podrške i nezaposlenima i proizvodnim gospodarskim sektorima. Države članice moraju učiniti više, posebice kada se radi o osnaživanju potražnje za radnom snagom. Socijalni doprinosi za e, slabo plaćen rad i dalje su vrlo visoki i to se opterećenje čak i povećalo u nekim državama članicama usprkos e, sustavnim preporukama da se smanji. E, smanjivanje oporezivanja rada dovelo bi do jačanja domaće potražnje i to bi omogućilo oporavak siromašnih kućanstava. Također situacija traži da se ostvari e, i jačanje agregatne potražnje i podrška rentabilnijem sustavu plaća. Općenito gledano, e, plaće su vrlo niske u ovome trenutku. Zbog toga postoji prostor za jačanje potražnje putem plaća, posebice u zemljama kojima dobro ide. Osim toga, moramo e, investirati i u zapošljivost i prilagodljivost radne snoge, kroz, e, snage kroz aktivnu podršku i aktivnu obuku, posebice kada se radi e, o zelenom sektoru i o digitalnoj ekonomiji. Ne smijemo dozvoliti gubitak ljudskog potencijala i ljudskog kapitala i vrlo je važno da se poveća aktivnost mladih na tržištu rada kao i onih koji su dugoročno nezaposleni i koji imaju e, koji dolaze iz migracijskog konteksta. U ovo vrijeme niskoga rasta od ključne je važnosti podržati otpornost tržišta rada. To uključuje poboljšanje prilagodljivosti radnika i poduzeća na promjenu, jačanje socijalnog dijaloga E, jačanje javnih e, službi koje daju potporu, jačanje mobilnosti, u tom kontekstu imamo i prijedlog e, komisije o Euresu i u konačnici nastavak reformi koje omogućuju segmentaciju tržišta rada, ali zadržavaju opravdanu razinu sigurnosti radnog mjesta. Dugoročno gledano mjere su potrebne i za poboljšanje obrazovnog sustava i razine vještina diljem Europe trebamo iz krize izaći snažniji i krenuti u smjeru ostvarivanja ciljeva strategije Europa 2020. Zato trebamo modernizirane socijalne politike. Da bismo u tome uspjeli trebamo kombinaciju strukturnih reformi, veću efikasnost i učinkovitost, moramo omogućiti e, socijalne investicije i moramo ih osnažiti. E, naravno, e, poboljšanje ljudskog kapitala i socijalne kohezije također traži zadržavanje adekvatnog pristupa socijalnim naknadama nadama. E, dame i gospodo, dozvolite da na kraju kažem da se Europska komisija nada da će 2014. godine europski semestar e, uključiti aktivnije socijalne partnere u postupak ne samo na europskoj razini, već isto tako i na nacionalnoj razini, te da će oni definirati i sudjelovati u provedbi strukturnih reforma, čiji je glavni cilj osnažiti zapošljavanje i vratiti socijalni napredak. Hvala. Hvala vam lijepa, povenič Andor. A sada bih pozvala gospodina Filip de Bagera, on je izvjestitelj o godišnjem pregledu rasta, da nam iznese kratku, kratko izlaganje. Hvala vam, predsjedavateljice, hvala poveničima na kratkom izlaganju. S velikom zadovoljstvom vas pozdravljam u Europskom parlamentu. Ja sam izvjestitelj kao za godišnji pregled rasta i običaj je svake godine da odbor za ekonomska pitanja i odbor za socijalna pitanja i zapošljavanje izradi izvješće kojim komentiramo ono što je zabilježila Europska komisija. To je naravno sve e, dio jednog šire konteksta koji se još odvija, koji treba definirati što se tiče demokratskog legitimiteta i odgovornosti, pa i što se tiče europskih institucija. Zamoljili su me da vam dam kratko izlaganje o tome što smo mi napravili u odboru za ekonomska pitanja što se tiče godišnjeg pregleda rasta za 2013. godinu. Kao što je već nekoliko govornika prije mene naznačilo, vidjeli smo prve naznake dosta krhkog i, i sporog oporavka, no mislim da je to razlog za optimizam. Zašto? zato što su barem one politike koje su provedene na europskoj razini, već smo spomenuli paket od dviju i paket od šest mjera, ali su tako i mnoge strukturne politike koje su provedene na nacionalnoj razini, da smo time mogli izbjeći raspravu u eurozoni koja bi se raspala u državama članicama koje trebaju izaći uz eurozoni i barem smo ponovno krenuli prema ekonomskoj stabilnosti i financijskoj stabilnosti u eurozoni pa i u Europskoj uniji u cijelosti. To je mislim jedan od važnijih koraka koje smo poduzeli. Znači li to da je sve dobro, da se sve kreće u pravom smjeru? Ne. Mislim da sam u mom izvješću identificirao nekoliko pitanja, problema na kojima još moramo raditi. Jedan od glavnih točaka je naravno kako ćemo ojačati gospodarstvo, kako ćemo povećati konkurentnost nacionalnih gospodarstava. Prije svega u gospodarstvu, u globalnom gospodarstvu koje se stalno mijenja, to će biti od ključnog značaja kako bismo ponovno imali gospodarski rast, gospodarski oporavak i kako bismo se osigurali da će gospodarstvo stvarno rasti. S jedne strane naravno tu imamo raspravu o cijeni rada, da se cijena rada dovede u odnos sa e, produktivnošću, to je bio vrlo bolan postupak u nizu država članica, ali isto tako mi identificiramo da strukturne reforme koje treba provesti kako bismo doista krenuli putem gospodarskog oporavka, da je to točno, ali da to treba biti popraćeno sa raznim ulaganjima, kako s javne, tako i s privatne strane, u istraživanje i razvoj, ali i kao što je gospodin Andor već, isto tako i u obrazovanje i razvoj vještina. I mislim da tu moramo još preći dosta dalek put kako bismo stvarno eh, ispunili onu, one potražnje koje vidimo sada na tržištu rada, kako bismo mogli učiniti tu tranziciju glađom. Isto tako postoji potreba na europskoj razini i na nacionalnoj razini za nekim pitanjima. Na europskoj razini doista moramo raditi na dovršetku ekonomske i monetarne unije. Učinili smo velik korak unaprijed, e, na primjer sa bankovnom unijom imali smo isto tako i e, propise Europske središnje banke koji su stabilizirali sustav, naravno to je tek početak, još nam postoje dosta puta. Treba također i bankarskim sustavu pustiti da bude dovoljno jak da može financirati realno gospodarstvo. Naravno na europskoj razini jednu važnu ulogu igra i fragmentiranost koju danas primjećujemo, kako ćemo se s time nositi, dakle na e, financijskom ali i na gospodarskom planu i to će biti sigurno jedan od glavnih prioriteta u sljedećem sazivu kako za Europsku komisiju tako i za Europski parlament. Isto tako gospodin Andor je malo prije također spomenuo pitanje kako ćemo se osigurati da će tržišta rada biti funkcionalna, e, ali na učinkovitiji način, ne samo unutar samih država članica, nego i između država članica kako bismo imali pozitivan pristup e, emigraciji i e, radnoj mobilnosti diljem Europske unije. Za države članice to i dalje predstavlja veliki izazov. Možete li molim vas malo usporiti, pita gospođa predsjedavateljica. Da, naravno, imamo razne situacije u pojedinim državama članicama. Dug eh, će biti i dalje u prosjeku 90% BDP-a, to sprečava rast. To se toko stavlja velik teret eh, na buduće naraštaje. To je nešto čime stvarno moramo biti oprezni kada razmišljamo o tome kako ćemo se s time nositi. Naravno, kao što je gospodin povjerenik Ren već spomenuo, Imali smo isto tako i ovu fiskalnu konsolidaciju koja, je trebala e, potaknuti gospodarski rast, ono će biti važno u budućnosti kako bismo se osigurali da sustavi e, budu i dalje održivi. No isto tako smo odredili i mnoge druge prioritete koje ćemo morati provesti na razini država članica. Već sam govorio o, e, temeljnim strukturnim reformama na području mirovinskog sustava, socijalnog sustava, također su tako harmonizacija poreznih sustava, borba protiv poreznih prijevara, porezne utaje, ali isto tako i činjenica da na razini država članica, opet isto tako moramo osigurati da možemo e, se povezati sa dugoročnim ulaganjima u istraživanje i razvoj, u obrazovanje pa i u energetsku učinkovitost. Naravno, jedan od glavnih problema koje danas vidimo je fragmentiranost financijskih sustava na europskoj razini, te isto tako i s time pozna posljedica, to je da vidimo da postoji manjak financiranja, to je manjak pristupa financiranja malim i srednjim poduzećima. To je jedan od glavnih problema ako znamo da su mala i srednja poduzeća doista nešto što čini srž oslovnac naše, naše gospodarstva. I ako oni nemaju pristup kreditiranju, bilo putem banaka, bilo putem e, drugih izvora, onda je to doista nešto što moramo spraviti na nacionalnom, ali i na europskom razinu. Kao zaključak, ja sam isto tako naveo izvješću, a mislim da je to vrlo bitno i da je to jedan velik dio razloga zbog i danas uopće organiziramo ovakav događaj. To je, dakle, s jedne strane da države članice moraju pokazati o vlasništvo kada se radi o provedbi preporuka koje se donose na europskoj razini. Istovremeno to mora se ravnotežiti sa demokratskom legitimiranošću. Ovaj postupak koji je opisan unutar europskog semestra, unutar paketa od dvaju mjera, paketa od šestog mjera, taj postupak je naravno nov. Mi smo sada na početku rasprave kako na nacionalnoj, tako i na europskoj razini o tome kako možemo ojačati demokratski legitimitet cijelog tog postupka. Ja se jako veselim, a već sam i čuo protiv nekoliko dana mnogo dobrih prijedloga eh, o tome kako to možemo ojačati. Demokratska legitimitet naravno je od ključnog značaja ako želimo uvjeriti naše građane da su koraci koje mi radimo potrebni, kad kad bolni, ali potrebni kako bismo se ponovno povezali sa rastom i sa stvaranjem radnih mjesta e, dugoročno gledano. To su neke točaka koje smo uključili naše izveće i vrlo se veselim vašim napomenama i primjedbama. Hvala vam. Hvala vam gospodine Becker, na ovom izvesnom uvodnom izlaganju. Sergio Bučares je prvi govornik sada. On je izvjestitelj iz odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja. Molim vas da ne prijeđete vrijeme za govor koje je određeno na četiri minute. Izvolite. Da, hvala vam. Ispričavam se, upravo smo pregovarali o amandmanima u mom izveću, zbog toga sam malo zakasnila. Što se događa trenutno u Europskoj uniji? Oko čega se koncentrira rasprava? Možemo to jednostavno reći. Postoje članovi države članice u Europskoj komisiji, neki zastupnici koji sada već nagovještaju e, oporavak. No, ipak, neki među nama, a među njima sam i ja, mi smo dosta oprezni. Odluke koje bi donijele do takvog oporavka donose nekakve druge posljedice dakle, određene poteškoće e, unutar država članica što se tiče prihvata građana, a isto tako i među državama članicama. Treba jasno reći da taj gospodarski oporavak, ako ga želimo postići, ako želimo smanjiti rizik, da onda moramo na neki način socijalna pitanja i društvena pitanja staviti u drugi plan. To proizlazi iz onog što rekao gospodin Andor. Putem naših političkih obitelji moramo naznačiti da su makroekonomske poteškoće i socijalne poteškoće nešto što treba rješavati istovremeno. Inače ćemo imati bumerang e, efekt koji će se odraziti isto tako i na gospodarstvo. Mi temeljimo naš izveće na četiri ideje. Kao prvo, kao gospodin Debake, mi kritiziramo manjak angažmana unutar Europske komisije, a i u državama članicama što se tiče preporuka. Prije svega tu mislimo na socijalna pitanja. Postoje velike zabrinutosti koje smo mi uvijek dijelili od samog početka, a tu prije svega mislim na demokratski legitimitet. To bi trebalo popratiti transfer nadležnosti prema Europskoj uniji. Taj deficit, demokratski deficit, neće se moći riješiti tako da se traži naše mišljenje, nego da se nas doista uključi u postupak rasprava između tri institucije kada se govori o suodlučivanju, to je nešto što moramo poboljšati. Treba isto tako zajamčiti da sve države članice u trenutku kada će izraditi svoje nacionalne e, programe reforme, da će ih prvo podastreti nacionalnim parlamentima prije nego što ih pošalju u Europskoj komisiji. Također, socijalni dijalog treba zajamčiti kada se izrađuju ti nacionalni programi reforme unutar Europske komisije pa i unutar Ekofina. Ministri zapošljavanja moraju imati isto tako važnu ulogu i sudjelovati u raspravi sa ministrima financija. Govorili smo tu isto tako o vanjskim signalima da postoji određen oporavak. Da, taj oporavak postoji, no razlika što se tiče socijalnih pitanja su porasle i isto tako razlike između građana. Danas svaki peti mladi, svaka peta mlada osoba je nezaposlena, a oni koji su nezaposleni su u vrlo teškom socijalnom stanju. I njihov broj se konstantno povećava svaki mjesec. Prihodi s druge strane su u padu, što znači da čak i oni koji imaju plaću ispadaju iz srednjeg sloja. Drugo što se slažemo, isto tako sa drugima, jest da moramo biti odlučni. Moramo raditi na politikama vezanim uz konkurentnost. Naša strategija vezana uz konkurentnost ne može se oslanjati samo na devalvaciju internih troškova. Zašto ne? Zato što to pridodaje osjećaju nepravde onome koji plaća poreze. To znači da oni koji snose taj teret se osjećaju zapostavljeni. Postoje i drugi načini na koje možemo potaknuti konkurentnost Europske unije. Socijalni modeli i modeli rada mogu biti na drugačiji način promišljeni. Isto tako trebamo produktivno ulaganje koje će povećati e, sigurnost, povećati zaposlenost ali moramo biti svjesni toga da postoji isto tako i povezanost između zahtjeva za, veće, većom produktivnosti i boljim radnim uvjetima. Na primjer, u nekim novinama danas se može čitati da je Europska komisija upozorila Španjolsku da ako netko ima posao da to ne znači da izbjegao siromaštvo. O tome treba pomisliti, dakle ne samo o tome kakve gospodarske politike sjedimo, već i kakve će naše gospodarske strategije imati socijalne posljedice na koncu. Isto tako moramo biti svjesni negativnih učinka koje može smanjena, e, smanjeni prihodi, smanjene plaće dovesti što se tiče potražnje. To može ići na ruku trećim zemljama, a to zatim može dovesti u pitanje našu stabilnost i dovesti u pitanje dugoročni gospodarski rast. Trebaju nam ambicioznije strategije isto tako za stvaranje radnih mjesta. Prije svega što se tiče stvaranja radnih mjesta za mlade. Trebamo više koristiti europske fondove, ali isto tako i bolje koristiti te fondove. Jamstvo za mlade u okviru višegodišnjeg financijskog okvira nam daje jednu financijsku perspektivu i sigurno ćemo moći s time stvoriti više radnih mjesta za mlade osobe. Ulaganja u zapošljavanje također treba biti izuzeti iz računa deficita. Treba potaknuti mobilnost e, pomoću EURES-a koju treba e, podržati i trebamo isto tako dopustiti fleksibilniju mobilnost. Hvala gospodine Buteres. Predajem riječ sada drugim govornicima, četvero kolega kako bi postavili pitanje, zatim će dva povjerenika e, imati priliku odgovoriti i onda ćemo započeti s drugim krugom. Filip Marini, predsjednik odbora za ekonomska pitanja u Francuskom senatu je sljedeći govornik. Gospođo predsjedavateljice, dame i gospodo, Udruženje nacionalnih parlamenta unutar europskog semestra ostaje i dalje na razočaravajućoj razini. Ako je istina da što se tiče e, posljednje godine e, u Briselu da bi, među, da bi sastanak sutra trebao nam dati priliku da na precizan način izvedemo razna razmjena mišljenja, onda isto tako treba reći da će taj sastanak biti zasjenjen pod e, određenim navikama politikama koje su svojstvene Europi. Što se tiče Vilniusa, imao sam čast e, u okviru prošlog e, europskog semestra prisustovati tom sastanku koji mislim da mogu primijetiti e, blago nazadovanje. U Vilniusu smo predvidjeli da ćemo uspostaviti pravilnik, da ćemo imenovati radnu skupinu kako bismo specificirali ulogu koju nacionalni parlamenti mogu odigrati. Kako zastupnici parlamenta mogu doista biti dio nečega ako ne mogu utjecati na dnevni red, ako nema tajništva, ako nema doista izvjestitelja za neka pitanja i ako se sve odvija kao da se europske informacije danas uvijek daju u ozgo to je meni čini se jedno svačanje koje se često može čuti u našim izbornim jedinicama, a e, ponajprije u trenutku kada se približavamo kalendaru za sljedeće izbore za Europski parlament. Ja stoga apeliram na vas, e, gospodo povjerenici, da idete dalje od toga, da pokažete stvarno e, povjerenje prema nacionalnim parlamentima, čija je uloga, bilo da to oni žele ili ne, nešto što će biti od značajnog utjecaja kada radimo o dovršetku ekonomske i monetarne unije. Gospodin Marini, mi u potpunosti dijelimo e, vaš zaključak. Unatoč tome moram vam signalizirati da je pitanje e, koje ste vi postavili obrađeno tijekom prethodne sjednice i da smo najavili da će grčko predsjedništvo otvoriti konzultacije i da će se postupanje definirati pod talijanskim predsjedništvom. Hvala vam još jednom na vašem javnju za riječ. Izvolite. Το λόγο έχει Sada dajem riječ Aleksandru Galaževskog na dvije minute, on je iz Poljskog sejma. Hvala. Poljska podržava jačanje gospodarskog nadzora kao i cjelokupnu ideju europskog semestra kojim se taj mehanizam uvodi kako bi se pomogle i ojačale javne financije. Poljski parlament smatra da europski semestar omogućuje da se na objektivniji način prouči poljska ekonomija, kao i da se odredi na koji način bi se ona morala razvijati. Drago nam je da Europska komisija ima fleksibilan pristup. Ona naime izdaje preporuke, ali istovremeno sluša i, na ono, i ono što kažu zemlje članice, uključujući i Poljsku, i na taj način e, prilagođava i mijenja svoje preporuke. Mislim da je to vrlo dobar pristup i nadamo se da će dati vrlo dobre rezultate u, nakon europskog semestra, odnosno uslijed njega, u poljskom se parlamentu vrlo žustro i živo debatiralo, što je zapravo vrlo pozitivna stvar. Međutim, želim vam sada reći koje poteškoće imamo pri ostvarivanju europskog semestra. Mislimo da često nekoherentne ekonomske političke Europske unije tu prvenstveno mislim na ono što rade Europska komisija i Europski parlament. Naime, ponekada e, su reakcije tih dva institucija prespore u odnosu na ono što se događa u svjetskom gospodarstvu. Primjerice i protivno zdravu razumu, vi se zalažete za skupe izvore energije to je suprotno onome što čine Sjedinjene američke države. S druge strane je teško da zemlje članice imaju uravnotežen odnos između javne e, potrošnje i e, štednje. Teško je održati istovrsan europski pristup zajedničkog tržišta kada gospodarski ciklus iz zemalja članica ovise o datumima izbora u e, pojedinim zemljama. Jer e, u predizbornom periodu umjesto da se usredotoče na reforme, zemlje se bave e, svojim populističkim prioritetima. Sada gospodin Martinez iz Španjskog parlamenta. Hvala. U španjolskom e, parlamentu mi se u potpunosti slažemo s prioritetima koje su određeni. Mislimo da smo mi u Španjolskoj dobro e, radili u posljednje dvije godine u odnosu na europske zemlje i to nam je omogućilo da dođu do zaokreta u španjolskoj ekonomiji. Međutim, kada govorimo o prioritetima u Europskoj uniji, vrlo često govorimo o lijepim mjerama koje se posvuda moraju primjenjivati. Ipak, velik broj preporuka koje ne dolaze iz Europskog parlamenta, već iz Europske komisije, usmjerene su na određene zemlje i ne primjenjuju se na sve zemlje. Kada govorimo o nacionalnim parlamentima, ako su mjere pozitivne, onda je i prisvaja vlada te zemlje, no ako su mjere manje popularne, kaže se da ih je uveo Brisel. Sve to dovodi do toga da su ljudi nezadovoljni i razočarani Europskom unijom. Mislim da Europska unija e, mora budno pratiti ekonomske politike zemalja članica jer ponašanje jedne zemlje na tom planu utječe na drugu zemlju. Moramo ipak omogućiti da mjere koje se donose budu primjenjive na sve zemlje a isto tako i da su svima potrebne. Ne mislim da radimo ništa loše za europski projekt. Jer ako građani vjeruju da se nešto e, primjenjuje i da što se ne primjenjuje na sve zemlje, da kako se primjenjuju dvostruka mjerenja, to nije dobro. Hvala lijepa. Sada ćemo završiti s ovom prvom serijom pitanja. Da ćemo gospodinu Bukakisu riječi iz Europskog parlamenta. Hvala. Što ste mi dali riječ? Europska e, monetarna i ekonomska politika e, moraju e, se nositi sa E, posljedicama koje to ima na socijalnu politiku u EU koja je postala eksplozivna. E, nezaposlenost i nezaposlenost mladi gori su neko ikada. U našoj zemlji 57% mladih ljudi su nezaposleni, a trećina Grka je e, na ovaj ili onaj način vezana za nezaposlenost. Jaz u društvu se sve više povećava, a sve više je opterećenja zbog plaćanja poreza. Došlo je do toga zbog velike fragmentacije tržišta rada sam rad ne štiti ljude od toga da postanu siromašni. Ima sve više osoba koje rade, a koje su siromašne. Dakle, ljudi ne mogu krenuti na bolje sve dok nema perspektiva e, rasta. Trebamo napraviti jaki pak za Europu, to treba biti naš cilj, a moramo imati uključiv rast E, zasnovan na europskim načelima i s obzirom na rezultat izvješća o zaposlenosti Htio bih vas pitati, kada budemo radili preporuke po zemljama, kada ćemo uspostaviti ravnotežu između ekonomskih i socijalnih pitanja? I isto tako, kada će se uvesti socijalni program za Grčku koja primjenjuje ekonomski program i koja će vjerojatno biti zbog toga isključena iz ciljeva za Europsku uniju za 2020. godinu. Sada dajem riječ Oliju eh, Renu. Imate, e, gospodine povjereniče, tri minute za odgovor. Da, imam sada vremena gdje ću pokušati dati odgovor na veliki broj pitanja koji se vezuju na politiku zapošljavanja i e, na e, pitanja koje se odnose na e, socijalne aspekte. To je od velike važnosti, naročito za mlade ljude u Europi. Gospodin Kalševski je rekao da komisija sluša. Ja sam vrlo pažljivo slušao ovu raspravu kao i kritike onoga što radimo. Gospodin De Becker je, mislim, rekao nešto što je zaista bitno. Vezano je za evropski rast i, i jačanje europske budućnosti na osnovi europskog socijalnog modela. Govorio je o izvješćima u kojima se govori da je potrebno reformirati tržište rada u kojima se naglašava važnost mobilnosti u tom kontekstu. On je također izrazio žaljenje da u ovom času postoje razlike među naš, na našim tržištima rada u različitim dijelovima Europe. I s tim se slažem. Postoje različiti izvori koje treba imati na umu, a e, barijere se moraju ostaviti po strani. Naročito je važno da ponovno izgradimo bankovni sektor te isto tako da stvorimo bankovni sektor u kojem možemo imati povjerenja. Da znamo da je bankarska industrija e, zdrava industrija te da banke ponovno mogu posuđivati realnoj ekonomiji kako bi na taj način stimulirali rast. Gospodin Marini je govorio o postupcima i prilikom toga ukazao je na suradnju između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Rekao bih da je sasvim sigurno ispravno da Europski parlament poziva e, povjerenike da dođu i da im polažu račune prilikom e, parlamentarnih pitanja. Oni u parlamentu svakako se treba e, raditi e, nadzor nad onim preporukama koje mi u komisiji napravimo. Postoji također i važnost da se usmjerava na preporuke. Naime, e, ministri proračuna i financija u našim zemljama pa onda sva izvješća o napretku, izvješća o rastu. Potrebno je zaista eh, imati široku raspravu o tome kako se mogu provesti preporuke vijeća. Mi eh, moramo revidirati naše ekonomske politike, moramo ustanoviti koje su nam reforme potrebne kako bismo ih mogli ostvariti. Hvala puno na vašoj pozornosti. Gospodine Andor, i e, vi sada imate tri minute, vaš red. E, hvala, dopuste mi da ove tri minute e, kažem par riječi o nekoliko stvari. Za početak ću naglasiti da je važno surađivati s nacionalnim parlamentima. Imao sam prilike otići u velik broj nacionalnih parlamenta u Finskoj, Portugalu, Nizozemskoj, uskoro ću otići u Bundestag, a isto tako i u Francusku nacionalnu skupštinu. I e, to naravno utječe na E, Procenu koju radimo od zemlje do zemlje, dakle svaku zemlju specifično, a isto tako povratna informacija koju dobijamo u tom je smislu izuzetno važna. Ako pogledate što je preporučila komisija prošle godine, ali isto tako kada pogledate sljedeći ciklus, odnosno kad njega objavimo, vidjet ćete da analize i preporuke vrlo se odnosi na složenu e, situaciju. E, jamstvo za korisnike o je govorio gospodin Guterres, to je e, vrlo važno jamstvo za mlade. Dakle, jamstvo za mlade je nešto što se uspostavilo, to je nešto što smo izgradili na iskustvu svake zemlje i zbog toga što što smo se htjeli boriti protiv nezaposlenosti mladi koristeći se svim raspoloživim instrumentima Europske unije, uključujući i Europski socijalni fond. Tu smo dakle napravili u prošlom ciklusu. Kasnije ćemo ove godine provjeriti kakav je e, plan, e, provedbeni plan za e, i garanciju za mlade. E, naime, vidjet ćemo kako su e, se proveli se ti instrumenti i kako su se iskoristili financijski instrumenti Europske unije. Jedan od aspekata toga bit će da provjerimo kakva je situacija u zemljama gdje živi veliki broj Roma. Jako je važno da se mladi Romi e, obuhvate programima integracija, a te programe integracija financiraju različiti financijski instrumenti Europske unije, ne samo Europski socijalni fond, već i eh, fondovi za razvoj. Sve će to dakle igrati važnu ulogu u borbi protiv nezaposlenosti i borbi protiv siromaštva. Hvala. Eh, hvala lijepa. Nastavit ćemo sada s pitanjima koja postavljaju zastupnici. Dajem riječ gospođi Januški suda iz Nizozemske senata. Gospodine predsjedatelju, ja govorim kao izvjestiteljica e, donjeg e, doma svojega parlamenta vezano uz europski semestar. Drago nam je što imamo ovu konferenciju kako bismo mogli razmijeniti e, dobru praksu. Zapravo mislim da bi bilo dobro da imamo konferenciju koja se usredotočila na konkretne stvari, a ne toliko na sam postupak europskog semestra. Mi imamo dugu tradiciju štenje za privatne mirovine i zbog toga nam je jasno da mirovine moraju biti održive. Mi u Nizozemskoj sada smo na putu da povežemo eh, odlazak u mirovinu sa očekivanim životnim vijekom, korak po korak od tri mjeseca pa na više eh, za one koji su stariji od 65 godina. Borimo se, međutim, s hvatanjem u koštac e, s međugeneracijskom solidarnošću kako bi mladi ljudi zapravo mogli e, pripremati mirovinu i za sebe, a ne samo za e, starije građane koji je danas trebaju. Mene zanima Kakva su vaša razmišljanja? Kako se možemo nositi sa negativnim učinkom starenja stanovništva na mlade i na koji način možemo sačuvati mirovinski sustav za svoju djecu i unuke? I na kraju, vezano uz europski semestar, želim apelirati na sve zastupnike svih država članica da iskoriste ovu konferenciju, da uspostave kontakte, da uče jedni od drugih na koji način riješiti probleme unutar europskog semestra. Hvala. Mikrofon za govornika, molimo vas. Mikrofon nije bio uključen. Hvala gospodine predsjedatelju. Pred nama je plan puta. E, program koji pokazuje na određenu skromnost. Ako pogledate situaciju za 2012. godinu, to nije baš u skladu s onime za što kažemo da sada imamo u postupku obrade. Borba protiv utaje poreza izuzetno je važna. Stabilizacija duga također je važna. E, vrlo je važno e, osigurati i sredstva za socijalnu državu. Jasno je da postojeće direktive koje uređuju ovo područje treba revidirati. U sklopu FATKE postoji jedan međunarodni plan za borbu protiv uh, utaje poreza. Međutim, na razini Europske unije može se zaključiti da su europske institucije pomalo spore. Objasnit ću. Na primjer, što se tiče uh, direktive uh, koja se odnosi na oporezivanje štednje, namjeravamo e, zaključiti tu direktivu tijekom 2014. godine. Međutim, kada se radi o oporezivanju digitalne ekonomije, ovo je prvi puta da uopće radimo na takvoj direktivi. Europska unija nije bila baš pretjerano ambiciozna kada se radi o tom e, predmetu. A to je vrlo važno za europska poduzeća. Što se pak tiče ponude, realno gospodarstvo E, zapravo ne dobiva novac od banaka. To nije samo zato što nemamo adekvatnu monetarnu politiku, nego zato što uopće nema poticaja, stvarnog poticaja da bi se stvari mijenjale. Što prema vašem mišljenju treba učiniti da bi se dodatno izmijenile ekonomske i monetarne politike koje bi postale usmjerenije na realno gospodarstvo? Hvala. Gospođa daniel Leroy iz Nacionalne skupštine Francuske. Hvala gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem gospodinu Andoru i izvjestiteljima, zato što socijalna dimenzija mora biti prisutna tijekom cijelog europskog semestra, a ne samo u trenutku objavljivanja godišnjeg pregleda rasta. Nacionalna skupština uvijek je sretna kada povjerenik pozitivno odgovori na našu, naš poziv, što nikad nije bio slučaj s gospodinom Oli Renom koji se nikad nije odazvao našem pozivu. Dakle, vrlo je važno da ovaj pregled odabranih pokazatelja bude i jedan instrument promjene, a ne samo instrument koji služi za određivanje daljnjeg smjera socijalne i ekonomske politike. Vrlo je važno da ekonomska i socijalna politika uzimaju u obzir i kvalitetu radnih mjesta, borbu protiv siromaštva i e, životno učenje. Kada govorimo o borbi protiv siromaštva, vrlo je važno reći da nije Grčka samo tako je primjer e, rastućeg siromaštva. To imamo i u Njemačkoj, imamo i u drugim zemljama za koje danas smatramo da im dobro ide. Dakle, vrlo je važno da na adekvatan način analiziramo situaciju uključujući i makroekonomske aspekte. E, prema mojem mišljenju e, pokazatelji koje predlaže Europska komisija trebaju biti dopunjeni. Trebaju uključiti pokazatelje vezane uz, na primjer, siromaštvo djece, e, pokazatelj plaća, to bi bilo vrlo zanimljivo to je barem vrlo zanimljivo u nacionalnoj skupštini. Mi u nacionalnoj skupštini e, podržavamo ove prijedloge e, i posebice smatramo da je vrlo važno e, riješiti ovaj problem nejednakosti u raspoloživom dohotku. Socijalni pokazatelji moraju imati zapravo obvezujući ishod. Europski semestar za 2014. godinu mora ići ruku pod ruku s planom rasta koji planira komisija, ali isto tako mora učiniti nešto da se spriječi daljnji rast rekordne nezaposlenosti u Europskoj uniji, vrlo je važno učiniti nešto da se smanji ta nezaposlenost u Europskoj uniji. Treba pronaći odgovarajuću ravnotežu između sanacije javnog sektora i održivoga rasta. U skladu sa preporukama e, OECD-a i Međunarodnog monetarnog fonda koji zapravo dovode u pitanje e, prebrze korake koje poduzima komisija. Mislim da komisija to treba uzeti u obzir. Hvala. Gospođa Ivana Maletić iz e, Europskog parlamenta. Dobar dan svima. E, Republika Hrvatska, a govorimo o primjeru Republike Hrvatske, iako je to i primjer mnogih drugih država članica, ulazi u proceduru prekomjernog deficita, a bit će provedena i dubinska analiza u sklopu postupka makroekonomskih neravnoteža koji se otvara zbog smanjenja investicija, smanjenja izvoza i povećanja nezaposlenosti republika hrvatska kao i većina država članica treba modernizirati državu i ekonomiju raditi na izgradnji povoljnog poslovnog okruženja otvaranju financiranja poduzetnika reformi tržišta rada socijalnoj reformi sve te prilagodbe koštaju kroz mjere fiskalne konsolidacije režu se i ulaganja koja su ključna za poticanje rasta i razvoja što napraviti u kontekstu fiskalne konsolidacije i europskog semestra kada analize pokazuju da bi daljnje smanjivanje plaća dovelo do odljeva kadrova i smanjenja administrativne sposobnosti a time i konkurentnosti koju moramo povećavati da bi smanjenje mirovina i socijalnih naknada dovelo do značajnog povećanja broja siromašnih a već sad je na thirty two seven u hrvatskoj da bi povećanje poreznih opterećenja potpuno zaustavilo gospodarske aktivnosti trebali bismo razmisliti da državama članicama čija je razina razvijenosti ispod seventy five prosječnog bruto proizvoda država članica i koje su u proceduri edp a te makroekonomskih neravnoteža omogućimo da se prvih nekoliko godina iz izračuna deficita isključe ulaganja u pripremu i provedbu razvojnih projekata koji se sufinanciraju eu fondovima jer su to investicije koje su neophodne za pokretanje rasta i razvoja a koje se u kontekstu edp a smanjuju. hvala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 Hvala. E, da, e, hvala e, povjereniku Andoru i povjereniku Renu. Htio bih komentirati ono što je rekla kolegica iz Nizozemske prošle godine bilo je samo 178 glasovanja u Mađarskom parlamentu nakon programa reformi, ali nakon toga odobreni su mnogi programi koji omogućuju da se poboljšaju pokazatelji i e, koji su u posljednjih godina e, pomogli našoj zemlji i one su sada bolji nego u prethodnom razdoblju. E, treba dakle imati održivu i nacionalnu strategiju zahvaljujući koje će se reformirati svi sektori i iz kojih će se pokazati da ovaj sektor postane stabilniji. E, s druge strane, e, pogledajmo situaciju posljednjih godina u Mađarskoj. Minimalna plaća se povećala za 25%. a na proporcionalan način se smanjila nezaposlenost. U e, velikim e, kojoj mjeri došlo je do reforme obrazovanja, došlo je do e, reformi kako naših škola, tako i naših sveučilišta. I više su se usmjereni za obrazovanje za tržište rada. To je jako dobro, međutim treba će vremena da se dođe do rezultata a vladama je potrebno vremena, naročito u onim zemljama gdje su im bile tako duboke reforme. Međutim, jednom kada se e, rezultati budu mogli vidjeti, tu će Europska unija morati napraviti nešto da ojača te rezultate. Htio bih dodati u tom smislu da se Mađarska odlučila da slijedi kompliciran put, ali logično je e, dakle da se ide na ostvarivanje rezultata na dugi rok. Samo e, ćemo se naime na taj način omogućiti da imamo stabilnu budućnost. Biće nam potrebne i sredstva iz Europske unije koje će omogućiti veću zaposlenost i koje će promicati istraživanja. Mislim da e, na tome trebaju raditi sve zemlje članice jer ako uspijemo poboljšati situaciju u tim sektorima, onda će se situacija poboljšati. Hvala lijepa. Ja bih želio govoriti kao izvjestitelju Sjeni vezano uz godišnju anketu, odnosno godišnji pregled rasta. Ponovit ću ono što je rekao gospodin Debarka, zato što se u potpunosti slažem e, s njime u tvrdnji da je priljev sredstava izuzetno važan malim i srednjim poduzećima i da zahvaljujući tome se možemo e, učvrstiti i osigurati izlaz iz krize. Što se pak tiče onoga što je rekao e, gospodin Gutierrez iz odbora za zapošljavanje, e, mislim da nitko od nas ne može biti zadovoljan situacijom onakvom kakva je sada. Možemo biti optimistični vezano uz neke pozitivne naznake, ali još je mnogo toga preostalo za učiniti. Mislim da je opasno, i to je najmanje što možemo reći, da sada kažemo našim građanima E, da je zapravo e, javni, e, javna potrošnja, odnosno da su javni raskodi put za izlaz iz krize. Kao što smo prije govorili da je rezanje javnih izdataka ono što će nas iz nje izvući. Još samo želim reći da je izuzetno važno važno jamstvo za mlade. Međutim, Važno je da novac bude na raspolaganju što je prije moguće. To je ono što mladi od nas traže. Evo, ovo su samo neke od stvari koje Europa mora učiniti u nadolazećem razdoblju. Učinili smo mnogo toga do sada, podigli smo očekivanja kod mladih, a sada trebamo isporučiti ono što smo obećali. Ako novac do mladih ne dođe, bit će vrlo teško izvršiti zadana obećanja. Gospodin Magner, dvije minute. Oprostite, gospodin McIntyre, pogrešno smo izgovorili prezime. Pa ne, gospođa McIntyre, ispričavamo se još jednom. Ja bih e, željela posebice usredotočiti svoje izlaganje na ulogu malih i srednjih poduzeća. To je tema o kojoj smo mnogo razgovarali u odboru za zapošljavanje, čiji sam i ja član. 85% novih radnih mjesta u cijeloj Europi zapravo dolazi od malih i srednjih poduzeća. Dakle, željela bih posebice postaviti pitanje što gospodin Ren i gospodin Andor misle da trebamo učiniti da bismo potaknuli mala i srednja poduzeća na daljnje otvaranje radnih mjesta. Također mislim da ne smijemo e, s njih shodljivo odnositi prema honorarnim poslovima. Kao poslodavac sama sam poslodavac, e, često sam imala prilike vidjeti da žene nakon određene pauze zapravo se mogu vratiti na tržište rada tako da namjerno uzimaju honorane poslove. To uopće ne moraju biti nekakvi obični mali poslovi ili e, manualni poslovi. Može se raditi o vrlo kvalitetnim radnim mjestima. Mislim da trebamo učiniti također više da bismo potaknuli samo zapošljavanje. Mislim da je to vrlo zanimljiva tema, posebice kada razmatramo nezaposlenost mladih. Zapravo činimo vrlo malo da bismo potaknuli mlade ljude da postanu poduzetnicima. U Europi postoji program Erasmus za mlade poduzetnike, ali pitam se što još osim toga možemo učiniti kako bismo potaknuli mlade ljude da postanu poduzetnici. Hvala. A posljednji govornik, gospođa Olmajer iz Europskog parlamenta. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe folgende imam sljedeće pitanje o europskom semestru. Ja sam detaljno pročitala ovo izvješće i našla sam jednu kontradikciju. S jedne strane, Europska komisija traži stalno više obrazovanja, više kvalifikacija, a s druge strane, kada se radi o osnivanju poduzeća, onda se to treba odvijati bez kvalifikacija ukoliko je moguće, jer bi se inače to moglo e, smatrati preprekom unutarnjeg tržišta. Ako vidimo životni vijek poduzeća, onda možemo primijetiti da oni koji zahtijevaju kvalifikacije imaju duži životni tijek poduzeća od onih koji stupaju na tržište na potpuno neregulirani način. Onda e, poduzeće može samo se održati godinu ili dvije. Isto tako ta tržišta imaju puno veću nezaposlenost prema mladih i puno veću, veći osjećaj neodgovornosti prema mladima. Ja sam zapravo mislila da ako se želimo kretati zajedničkim putem, e, da onda trebamo nuditi dugoročna radna mjesta, a ne poduzeća sa samo jednom osobom koji će zatim ponovo nestati za godinu dana. Dakle, zapravo bismo trebali koristiti financijska sredstva kako bismo potaknuli kvalifikacije i zatim isto tako potaknuli osnivanje poduzeća sa kvalificiranim osobama, a ne samo imati e, lijepe izložbene primjere, a istodobno visoku nezaposlenost mladih. To mi, pa-, to mi je palo na pamet zato što se ta kontradikcija može naći u nizu izvješća. U Njemačkoj se to zove Meisterbrief, u Austriji se to zove certifikat. U nordijskim zemljama postoji taj jasan zahtjev za kvalifikacijama i dok Europska komisija prije svega hvali južne zemlje što njihova tržišta ne zahtijevaju ta kvalifikacija, istodobno ne kaže da je rok preživljavanja poduzeća u takvim tržištima gdje ne postoji takva regulativa e, poduzeća žive samo godinu dvije, a nezaposlenost mladih je 30-40%. Mislim da bi naš cilj možda trebalo biti 3% nezaposlenih mladih, a istotno dugo trajanje e, rada poduzeća, to jest velika održivost e, kada govorimo o poduzećima. Možda bi se Europska komisija mogla usuglasiti e, dakle, između povjerenika, između glavnih uprava, jer su kontradikcije između uprava jako vidljive. Hvala. Thank you very much. Hvala vam kolegice Holmar i sada prije nego što predam riječ eh, potpredsjedniku Renu eh, i povjereniku Andoru na, za završne primjedbe, htjela bih također vrlo kratko postaviti jedno pitanje eh, ovim prisutnim gostima, dakle kao prvo gospodinu Lirenu. U ovim raspravama koje smo imali danas, jučer, kada govorimo o provedbi programa prilagodbe u programnim državama ili kada govorimo o provedbi europskog e, semestra i njegovog ciklusa postoji jedna ključna riječ koja se redovito pojavlja, a to je riječ vlasništvo. Vlasništvo nije nešto što se može samo tako nametnuti, ono se mora postići i mislim da to zahtjeva transparentnost i polaganje računa. Stoga prelazim sada na moje pitanje. Ja smatram da time što isključujemo programne zemlje iz postupka europskog semestra, mi podrivamo transparentnost i uspostavljamo dvije različite kategorije država članica. One koje su dio toga i one koje nisu dio tog postupka. Ja znam, a vi ste isto tako objasnili da je to odluka koja je donesena u okviru e, donošenja odredaba paketa od dvaju mjera. No ipak, ja smatram da ako imamo mogućnost e, poboljšanja, da onda trebamo ponovno promisliti ove odluke koje smo donijeli u prošlosti. Dakle, to je moje prvo pitanje. A moje drugo pitanje, prošli prosinac je Europski parlament usvojio rezoluciju o opipljivim ciljevima za borbu protiv porezne utaje i porezne prijevare. I mi smo htjeli postaviti pitanje Europskoj komisije treba li E, se ti mjerljivi ciljevi uključiti kao dio pregleda pokazatelja makroekonomskih disbalansi, jer to je isto tako nešto čemu raspravljamo u okviru e, Debecker izvješća e, za godišnji pregled rasta za 2013. godinu. Htjela bih dakle imati vaš stav o tome. A gospodine Andor? Sigurna sam da ste svjesni da postoji alternativni godišnji pregled rasta koje su neki e, ekonomisti pripremili i objavili i koji naglašava među ostalom da će Europi trebati otprilike 10 godina kako bi se postigli stope zapošljavanja koje smo imali 2007. godine. Ja sam sigurna da se vi slažete sa mnom da je to vrlo zabrinjavajuća procjena, te bih vas htjela upitati kao prvo, dijelite li mišljenje te analize, koje proizlaze iz te analize, te što treba učiniti kako bismo obrnuli ta, tu tendenciju koja jasno podriva dosljednost i konzistentnost europskog projekta u cijelosti. Dakle, potpredsjedniče Ren, Vama predajem riječ sada, izvolite. Hvala vam, podpredsjednice Podimata, uvaženi zastupnici. Hvala vam. Pokušat ću odgovoriti na pitanje u redoslijedu na kojima su mi postavljeni. Kao prvo ono pitanje vezano uz mirovine. Gospođa Škvort iz Nizozemske. Šot iz Nizozemske nas je upitala što se tiče održivosti sustava, e, dakle mirovinskog sustava i reformi koje bi mirovinski sustavi trebali proći te povezano sa javnim rashodima. Za nas je održiv mirovinski sustav sine qua gospodarskog oporavka. Mislim da demokratski razvoj predstavlja jedan veliki izazov. Te vam isto tako mogu reći da kada razmotrimo broj država članica koje su odlučile izvršiti reformu svojih e, mirovinskih sustava, to su detaljne strukturne reforme koje su izvršene u određenom broju država članica, da E, primjećujemo da postoji 19 država članica od 27 jer u tom trenutku Hrvatska još nije e, bila e, članicom Europske unije da vidimo da postoji jedna određena reforma na razini Europske unije koja se vidi, koja će doprinijeti održivosti i na europskoj razini. Isto tako sam čuo pitanje španjolskog kolege, gospodine Garcia. I ono što on rekao je vrlo važno. Fiskalna reforma koja stoji na putu gospodarskom rastu treba vrlo pažljivo promisliti. Ono što ohrabruje reforme, to treba općenito poticati. Zatim kolegica koja je postavila pitanje e, iz Nacionalne skupštine Francuskoj, ona je postavila slično pitanje, pa ću samo ponoviti ono što sam već malo prije rekao. porezna, pravedni porezni sustav se uvijek isplati. On omogućava stvaranje radnih mjesta i omogućava nas da izbjegnemo neodrživa rješenja. To je naš odgovor. Moramo doprinijeti stabilizaciji javnih e, sustava i isto tako javnog dugu. Zatim druga kolegica iz Francuske, vi ste se također referirali na moje sudjelovanje, to jest moje ne sudjelovanje e, na sastancima nacionalne skupštine. Možda nisam nešto dobro shvatio ili mi pak vidimo dvije odvojene stvarnosti, no ja se prisjećam da sam sudjelovao na sastanku, da sam čuo vaše preporuke na jednom zajedničkom sastanku odbora za e, ekonomska pitanja i to kako senata tako i nacionalne skupštine. To je bio vrlo ozbiljan sastanak kojem je predsjedavala gospođa Pigu i kada govorimo o kontekstu sljedećih e, preporuka komisije vijeća kada uzmemo u obzir da postoje ozbiljni e, projekti za gospodarsku reformu koje su, ja mislim, e, trenutno u tijeku u Francuskoj. To treba dakle imati na umu. I ako je moguće, ja sam uvijek e, na raspolaganju za sudjelovanje na sastancima i mogu ponovno doći na sastancima odbora nacionalne skupštine. Ako me dakako još jednom pozovete, ako je to moguće. Gospodin Zalpa je spomenuo godišnji pregled rasta za 2013. godinu i važnost e, dotoka sredstava malim i srednjim poduzećima. Gospodin De Baker je, e, to ste rekli, e, osoba koja uživa vašu potpunu podršku. To je točno, on uživa i moju potpunu podršku radimo zajedno i osigurujemo se da male srednje poduzeća imaju pristup financiranja. To je izuzetno važno za rast, prije svega u Južnoj Europi, ali također e, je to važno i u cijeloj Europskoj uniji. Tu moramo surađivati sa državama članicama, moramo udružiti snage i sa Europskom investicijskom bankom i ja imam povjerenje u Europsku središnju banku i e, vjerujem isto tako u njihove neovisne odluke oko toga kako možemo poboljšati transparentni sustav eh, monetarnih politika i kako možemo osigurati kreditiranje na razini Europske unije. To je važno zato što eh, ekonomska povez zapravo nije nikad naišla na situaciju gdje bismo mogli imati gospodarski rast bez rasta kreditnih plasmana. I stoga se doista moramo se dotočiti na taj problem kako možemo slaviti tu prepreku u gospodarskom rastu. To je eh, Zatim isto tako nešto što je gospođa McIntyre spomenula kada je govorila o malim i srednjim poduzećima, rekli ste, upitali ste me koji su prioriteti e, godišnjeg pregleda rasta. Dakle, da sažmem, stvoriti prave uvjete za poduzeća i za njihov rast, smanjiti birokraciju, potaknuti e, poduzetnički potencijal, omogućiti malim i srednjim poduzećima da rastu i da postanu jača e, kroz kvalificiranu radnu snagu. To je vrlo bitan dio rada gospodina Landora i komisije poticati inovaciju i komercijalnu primjenu inovacija i izuma i dakako da potaknemo još jednom da kažem e, pristup e, sredstvima malim i srednjim poduzećima. To će biti e, od ključne važnosti, a to je povezano isto tako s onim što je rekla gospođa Holmajer, dakle mala i srednja poduzeća i njihov potencijal za rast. Mislim da u Europi, nažalost, imamo jedan hendikep kada govorimo o rastu poduzeća. Imamo velik broj poduzeća koje nastaju, no onaj idući korak da rastu, to je teže, to je teže kod nas nego na primjer u Sjedinim američkim državama gdje često imamo kombinaciju e, poteškoća e, pristupu kreditiranju i fragmentirani sustav. Dakle, mi na primjer imamo fragmentiran sustav kada se radi o uslugama. To je nažalost nešto što sprečava gospodarski rast. Stoga je izuzetno važno da završimo unutarnje, dovršimo unutarnje tržište, pa i kada govorimo o tržištu usluga, na korist e, elektroničkih poduzeća, elektroničkog poslovanja i da riješimo problem oko toga kako da dakle ustupimo dovoljno, dovoljno sredstava, a isto tako i potaknemo rast poduzeća kako bismo u EU uniji imali buduće e, predvodnike, dakle na razini Googlea, Twittera i drugih poduzeća koje su u proteklim e, godinama, proteklih desetljeća nastali u Sjedinim američkim državama u većem broju nego u Europi. I na kraju e, potpredsjednica Polimata je govorila o vlasništvu i o tome koliko je važno da i zemlje obuhvaćene programom budu dio europskog semestra. Ja sam zabilježio vaše primjedbe i to stvarno sa e, dužnim poštovanjem i ja ću razmisliti o tome kako možemo bolje kombinirati normalne, normalne ekonomske politike, njihovu koordinaciju sa e, programom, e, sa radom dakle, koji vršimo sa zemljama obuhvaćenima programu u okviru nedavno usvojenog zakonodavstva paketa od dvaju mjera. Ja se u potpunosti slažem s vama da je vlasništvo od ključne važnosti. U komisiji mi smatramo da na prvom mjestu ekonomsko upravljanje nije nešto gdje se radi samo o sankcijama, radi se o partnerstvu između Europske komisije i zemalja kojih se to tiče. I doista želim raditi u partnerskom duhu kako sa vladama, tako i s parlamentima tih država članica. To je način na koji možemo potaknuti vlasništvo i to je način na koji možemo ojačati temelje održivog rasta te boljeg stvaranja radnih mjesta u Europi. Dakle, uvaženi zastupnici, zahvaljujem vam na e, vrlo dobroj e, sadržajnoj raspravi i veselim se daljem radu s vama na ovim važnim pitanjima. Hvala vam, potpredsjedniče Ren. Povjedniče Andor, izvolite. Um, Hvala. Za početak um, reći ću par riječi o takozvanoj godišnjem ispitivanju o rastu. Zapravo je potpredsjednik Oli Ren sudjelovao u izradi tog dokumenta, međutim dopustite mi da ja kažem što o tome mislim. U doba krize ponekada je dinamika recesije i oporavka nešto što je teško predvidjeti. Naravno, vrlo je teško shvatiti na kojoj mjeri e, se sve ovo može vezati za dugoročne gospodarske i socijalne ciljeve koje smo naglasili 2010. godine. E, posljednjih mjeseci ustanovili smo da neki pokazatelji idu u pravcu u kojem ne želimo da idu jer vidimo da imamo manji broj radnih mjesta i isto tako da je u nekim zemljama siromaštvo veće. Posljednje dvije godine mi smo umjesto da smanjimo naše ambicije pokušali naći nove načine da ih ostvarimo. Europske inicijative poput strategije 2020. godine pokazale su se nedostatnima i e, zbog situacije u eurozoni vidjeli smo da moramo naći nove instrumente i isto tako omogućiti povratak na pravi put. Instrumenti koje ćemo prikupiti, e, njih ćemo analizirati i to će još uvijek učiniti sadašnja komisija. Vidjet ćemo kakav smo napredak ostvarili to sa mjerilima i sa konkretnim razvojem situacije na terenu. I onda ćemo iz toga povući zaključke koje će biti više praktične prirode i to će biti neki, e, neka vrsta revizije na pola puta. Ali mislim da neke inicijative će ipak dati rezultata, na primjer jamstvo za mlade, o kojem govori gospodin Garcia Zabao. Moramo omogućiti da se novac za to izdvoji i to što je prije moguće u dovoljnoj mjeri. Nakon e, primjene i provedbe planova moramo također pripremiti e, e, instrument e, za mlade kao i inicijativu za zapošljavanje od 6 milijuna eura. Međutim, moram reći da još uvijek postoje i financijska sredstva iz financijskog perioda koji se upravo završio. A u socijalnom fondu koje je sada e, na e, razini od 65 i 66%, o čemu sam razgovarao jučer u odboru za proračunski nadzor. Ta sredstva će također pridonijeti realizaciji čitavog niza e, projekata koji bi trebali omogućiti veću zaposlenost mladih. Svi ovi programi moraju biti ukorijenjeni u jednu E, sveobuhvatni mm, sveobuhvatni e, rad za poboljšanje situacije s poduzećima u Europi. E, sa povjerenikom Taljanijem smo govorili o novim inicijativama za tvrtke. Moramo omogućiti da ljudski kapital koji se izdvaja za europsku inicijativu za industrijsku politiku, dakle da on bude taj koji će omogućiti zaposlenje. Moramo i e, poduprijeti poduzetništvo u posljednje tri godine. Vidjeli smo na koji način e, funkcionira makrofinancijski instrument, a program za e, socijalnu inovaciju također je program kojem treba omogućiti dovoljno financiranje za potporu mikropoduzećima u Europskoj uniji. I e, imat ćemo čitav niz programa koji će e, moći poboljšati i iznijansirati te aktivnosti, na primjer ona <clears throat> za poduzetništvo među ženama. E, to je program koji ćemo provoditi u Italiji i drugim zemljama juga. E, jako mi je drago što sam čuo od e, francuskog e, zastupnika o nedavnim pokazateljima i ekonomskim i monetarnim uvjetima, dakle pokazateljima što smo ih nedavno uveli. <clears throat> Moramo naravno kasnije razmišljati trebamo li ih te pokazatelje još više izoštriti, ali ako pogledamo na analizu samog skupa pokazatelja e, i e, e, moramo ih analizirati i ići u dublju analizu od onih pet koji se nalaze na vrhu i o kojima sam ja govorio. Oli Ren je već govorio o mirovinama u Nizozemskoj. 2012. godina, dodao bih, je e, bila vrlo dobra za aktivno starenje i solidarnost među generacijama. Tu smo pokazali da možemo raditi dulje u e, vremenima kada u svim našim zemljama i muškarci i žene žive dulje. E, Vezati doba za odlazak u mirovinu za e, dulji životni vijek muškaraca i žena je dobra stvar. Što se pak tiče e, e, mirovina, tu smo dobili dosta dobre dobre primjere iz Nizozemske. Za nekoliko tjedana ovdje ćemo u Briselu organizirati konferenciju u kojoj ćemo govoriti o tome dokle se stiglo s primjenom bijele knjige po pitanju mirovina, naročito pitanje e, prenosivosti mirovina i, druga pitanja e, mjera u različitim zemljama članicama. Sve ćemo to iznijeti na toj konferenciji. Mislim da će dobre mjere o kojima se bude govorilo predstavljati nadahnuće za druge zemlje, za zemlje koje možda zaostaju na tom planu. A na mađarskom bih eh, za kraj odgovorio na pitanje gospodina Ekeša. E, dakle, ako uzmemo u obzir činjenicu onoga što eh, su spomenuli zastupnici, da komisija zaista pozitivno gleda na situaciju vezanu za makroekonomsku stabilnost u Mađarskoj. I Oli Ren je to spomenuo. Iz tog razloga komisija predlaže da se završi e, sa proširenim postupkom deficita. Kao što ste vi spomenuli, ti rezultati čine se dugoročnima. E, s druge strane, Mislim da je došlo do detaljnije analize, e, ima boljih statistika e, vezane za zaposlenje, ali tu ima čitav niz faktora, kao na primjer zapošljavanje ljudi u državnom sektoru i isto tako činjenica da velik broj e, osoba koji su bili nezaposleni su napustili zemlju kako bi otišli raditi u druge zemlje. Treba poboljšati situaciju na tom planu. Iz tog razloga komisija mora napraviti nešto kako bi e, vlada smanjila predominantnost zapošljavanja u državnoj službi. Treba na bolji način koristiti resurse i e, treba pronaći načina da ljudi prestanu nužno raditi za državu u javnim službama i da se na bolji način e, troše javna sredstva. To vrijedi također i za sredstva koja dolaze iz Europske unije. E, sredstva vezana za zapošljavanje mladih, gdje bi se trebalo podržati obrazovanje i e, obuka. Moram reći da u posljednjih nekoliko godina da smo imali i e, negativna primjere o tome kako se koriste europski fondovi a e, sada se kako komisija, tako i mađarska strana u posljednjih šest mjeseci potrudila da se vidi na koji način najbolje iskoristiti europske fondove i to što je prije moguće. Treba mnogo toga napraviti još i e, do kraja lipnja ove godine jer dosta je zadataka prebačeno sa 2013. na 2014. godinu. Međutim, zaista mislim da je velik dio posla odrađen kako bi se smanjio gubitak mogućnosti koje su se mogle ostvarivati u Mađarskoj što jest predstavljao rizik za posljednjih pola godine. Hvala lijepa. Ne znam da li još nešto možemo čuti sa strane izvjestitelja? Ne. u kojem slučaju možemo zaključiti ovaj sastanak. Zahvaljujem se povjereniku Andoru i podpredsjedniku Renu. Zahvaljujem se mom e, supredsjedatelju Macopolosu. Podsjećam vas da ćemo nastaviti raspravu večeras na e, raspravi koju imamo za večerom u 19 sati a je a domaćini su predsjednik parlamenta Šulce i predsjednik Grškog predsjedništva Vangerakis. Hvala.